Guten Morgen, liebe Kolleginnen Dobro jutro, dragi kolege, dragi kolegice, poštovane dame i gospodo. Prošli tjedan smo bili u Kanadi i razgovarali smo s organizacijom ICAO o zrakoplovnoj sigurnosti i kratko nakon što smo imali tu diskusiju smo morali primiti na znanje da je let e, iz Pariza u Egipat pod brojem A320 se sušio i da je umrlo 66 osoba. Želim podsjetiti da, da ćemo izraziti sučut obiteljima i najbližima i stoga vas molim za minutu šutnje. Vielen Dank. Hvala vam lijepa. Zunächst mal haben Sie die Kao prvo ste zaprimili zaključke sa sastanka koordinatora od jučer na večer. Ako do danas u 12.30 nema nikakvih primjedbi, onda se ti zaključci smatraju usvojenima. I onda sada možemo preći na osmu točku dnevnog reda, uredba o EAZI. Kao što se sjećate, sigurno svi, povjerenica Bulci u prosincu prošle godine predstavila ovdje u našem odboru paket e, o zakoplovnom prometu i zatim smo u veljači zaprimili detaljni program komisije i od tada izvjestitelj Marjan Žan Marinescu radi na nacrtu izvješća. Na zahtjev izvjestitelja i izvjestitelja u Sjeni smo danas pozvali nekoliko stručnjaka na temu besplatne letilice i oni će se odmah nakon predstavljanja izvješća javiti za riječ. E, tu se radi o Tomasu Mildenbergeru iz European Cockpit Association, zatim Juka Hanova iz Finske agencije za prometnu sigurnost, TRAFI i o gospodinu Tumelu iz e, Francuske glavne uprave za civilno zakoplovstvo. Erik Sivel iz eh, Jarusa je, nažalost, zbog teških zdravstvenih problema morao u zadnjem trenutku otkazati posjet i, nažalost, nismo uspjeli u tako kratkom roku eh, pozvati nekog drugog stručnjaka Jarusa. Umjesto toga imamo Tugata iz EAZE eh, da se javi za riječ. U ime odbora želim svim stručnjacima srdečno zahvaliti na njihovom prisustvu i želim nam dobru raspravu. Dobrodošli još jednom ovdje u našem odboru. Sada ću predati riječ izvjestitelju, gospodinu Marijanu Žanu Marinesku, a zatim našim gostima. Uh, hvala vam, gospodine predsjedniče, dragi kolege, kao prvo. Hvala vam na dosadašnjoj suradnji. Vama izvjestiteljima u Sjeni. Već smo održali jedan sastanak, a za dva tjedna ćemo imati još jedan dodatni sastanak i općenito mislim da je ovo dobro izvješće i da je i prijedlog komisije dobar. I mislim da će to doprinijeti aktivnostima jaze, općenitim aktivnostima jaze, ali isto tako i nekim specifičnim aktivnostima, nekim obvezama koje jaza ispunjava. Htio bih reći samo nekoliko riječi o novim odredbama u uredbi. O sigurnosti. Podržavam to da se AZA uključi u rješavanje pitanja sigurnosti, ali samo kada se radi o sigurnosti koja se tiče zaštite, posebice kibernetičke sigurnosti, e, primjerice oprema u zračnim lukama koja je povezana sa sigurnošću e, što se tiče emisija i okoliša i tu mislim da bi se u to mogla uključiti jaza, ali treba imati na umu propise iz aneksa i kala. Što se tiče zemljskih usluga, mislim da je certifikacija zemaljskih usluga i odobrenje osoblja koje radi u toj službi dobar korak unaprijed. Zato što će to uspješiti aktivnosti u značnoj luci. A što se tiče proračuna, da za zaprimi dio pristojbi, ali da istodobno i preuzme neke od aktivnosti eurokontrola, mislim da je to dobro za jazu. Sad mislim da moramo putem amandmana e, nešto nadodati vezano uz e, zone u kojima vladaju sukobi. EASA bi trebala se više uključiti u to. I što se tiče zapisa e, podataka iz letova u realnom vremenu, ti zapisi znači da se dakle trebaju predati te informacije na tlo i da se to treba pohraniti na tlu kako bi onda te informacije bile dostupne u realnom vremenu kada dođe do nesreća. I zadnje stvari, bespilotne letjelice. Mislim da je to jedan od najvećih izazova za budućnost, a posebice na području sigurnosti u, promet, u zračnom prometu i zbog toga sam ja predložio da održimo ovaj današnji sastanak mislim da ne bismo trebali kroz uredbu čekati da Raza i komisija izrade delegirane akte o tome. I moramo odlučiti neke općenite smjernice poput identifikacije, registracije, zaštite u zemljopisnom smislu, to je nešto moramo donati u ovu uredbu i zbog toga sam htio čuti mišljenja stručnjaka. Hvala vam. Hvala lijepa. Onda bih sada prvo gospodinu Tomasu Mildenbergeru iz um, udruge European Cognitive Association predao riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine izvjestitelju, uvaženi zastupnici parlamenta, želim vam zahvaliti na tome što ste mi dali priliku da vam pružim svoje tehničko mišljenje. Ja govorim prije svega o bespilotnim letjelicama. Ja vozim e, Airbuseve, letim u okviru međunarodnih letova za jednu njemačku kompaniju i ja sam e, predsjednik radne skupine za bespilotne letjelice unutar e, mog udruženja. Ja sam isto tako i član ARPAS panela i kao u Montrealu. Uzevši u obzir ovo malo vremena koje imam, zadržio bih se na tri točke koje ja smatram važnim za e, sigurno korištenje bezminutnih letjelica koje će se nalaziti iznad naših glava i našim značnim prostorima kao prvo, provođenje pravila kao drugo područje da e, potreba da imamo licencu za one koji lete besplatne letjelice i kao treće tehnički zahtjevi za letjelice. Besplatne letjelice pristižu i oni će ostati s nama. Već sad često lete bez pravila ili sa nedostatnim pravilima. Sigurno upravljanje besplatnim letjelicama je u interesu svih, e, u interesu javnosti, u interesu onih koji donose propuse, u interesu industrije koje izrađuje besplatne letjelice. Postoji nekoliko ozbiljnih razloga za zabrinutost koje treba spomenuti kada zađemo pravila na temelju procjene rizika. To je nova metodologija u jednom ovako novom području zrakoplovnih aktivnosti poput besplatnih letjelica. Što se tiče nas pilota, nas najviše zabrinjavaju te otvorene kategorije besplatnih letjelica koje AZA predlaže. Imamo i neke navodne besplatne letjelice s malim rizikom koji će letjeti bez ikakvog E, zakupnog nadzora. To uključuje besplatne letlice koje mogu težiti do 25 kg, a to je zapravo jednako kao jedna vreća cementa. Problem je da besplatne letjelice u toj kategoriji e, mogu se suočiti sa drugim velikim letjelicama poput helikopterima, zakupovima, vojnim letjelicama ili rasprašivačima za u poljoprivredne svrhe, a to na visini od 150 metara. Budući da imamo samo jedno nebo, da letimo svi na tom istom prostoru, trebali bismo se svi pridržavati istih načela, a isto tako može istih pravila. A dobro moramo shvatiti da većina korisnika bespilotnih letjelica nisu profesionalci, neki od njih ne koriste, ne zanima letenje, oni koriste besplatne letjelice poput uh, selfie stika. I nedavni sudari sa drugim letjelicama pokazuju da oni nisu svjesni toga da krše zračni prostor i da stvaraju određen rizik. Evo sada kada sam vam objasnio kontekst, preći ću na tri točke koje želim misliti kao prvo strože e, provođenje pravila, uključujući obavezno registracija besplatnih letjelica kako bismo mogli identificirati pilota. To je neophodno. E, možemo imati najbolja pravila na svijetu, ali ako ih ne možemo provesti, onda oni neće imati nikakvog učinka. Nada da će policija vršiti tu zadaću bez dobre obuke, bez dobre opreme, e, je nešto čime se samo zavaravamo. I to bi za njih bila samo još jedna dodatna odgovornost. Kao drugo, svaki pilot bespilotnih letjelica treba imati licencu, licenca koja je naravno razmjena e, riziku e, koji donosi sa sobom ta besplatna i koje odgovarajuće službe trebaju izdati. Samo e, neopasne igračke trebaju biti isključene iz toga, iz tih kategorija, primjerice letjelice do 150 grama i sa malim kapacitetima za performanse prema pravilima američke službe. Onda možemo ako stručnjaci ukažu da su teže i opasnije letjelice ipak manje opasne, onda možemo možda smanjiti, sniziti e, pravila. Zatim tehnička ograničenja. E, treba kompenzirati činjenicu da pilot nije na samoj letjelici i manjak e, svijesti koja proizlazi iz toga. Primjerice, bespilotne letjelice ne bi tehnički trebale biti u stanju napustiti značni prostor gdje im je dozvoljeno letjeliti. Niti bi trebali moći nadići visinu ili nadići udaljenost. Besplatna letjelica mora ostati u vidnom polju pilota u svakom trenutku, a ako može letjeti izvan vidnog polja pilota, onda mora biti sama sposobna izbjeći sudar sa drugim objektima. Dakle, mora imati sposobnost e, samostalnog odlučivanja da izbjegne udar. Da zaključim, od svega osim e, neopasnih igračaka, potrebno nam je obavezno registriranje, potrebno nam je licenciranje pilota i potrebno su ograničenja vezana uz tehničke performanse bespilotnih letjelica. Pravila pomoću kojih možemo to postići treba biti takva da osiguramo da naše sigurno nebo danas ne postane e, igraonica za bespilotne letjelice. To je velika odgovornost koja je na vama e, zakonodavcima. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine Mildenbergeru na izlaganju. Sljedeći je Juku Hanova iz Finske agencije za prometnu sigurnost Trafi. Hvala vam gospodine predsjedniče izvjestitelju, zastupnici Europskog parlamenta, imamo jedinstvenu priliku pomoći Europi i poduzećima da stvaraju radna mjesta i da postignu gospodarski rast u Europi. Očito je da kada govorimo o besplatnim letjelicama koji lete e, na istim zračnim lukom i sličnom zračnom prostoru kao i druga letjelice, da su nam potrebna slična pravila, slična oprema, slične zaštitne mjere i tako dalje. To je također nešto na čemu radi i kao i prije ili kasnije te će aktivnosti postati sastavni dio međunarodnog e, zračnog prometa i to će dosta uskoro stići. Pravi izazov su sve one operacije koje se e, inače provode sa malim zrakoplovima i sa manje opremljenim zrakoplovima. Tu moramo promijeniti naš način razmišljanja, trebamo propise koji se temelje na procjenu rizika, a poduzeća u tom sektoru su često e, startup poduzeća i ne bismo svakako trebali uništiti njihovu priliku da budu uspješne tako što stvorimo pretjerano administrativno opterećenje i prevelike troškove a da ne postoji velika dodatna vrijednost što se tiče zaštite i sigurnosti pritom. Naša regulativa također bi se trebala temeljiti na procjeni performansi. Tehnologija se toliko brzo razvija da će neki tehnološki zahtjevi biti vrlo uskoro zastarjeli. Primjerice, u finskoj regulativi mi se usredotočujemo na e, ishod i na razinu sigurnosti koju treba postići, a ne kažemo kako to treba postići, na operaterima da to odluče. Zajedno sa e, tim procesom provodimo i nova pravila i dijelimo operacije na tri kategorije. Otvorene, specifične i certificirane. Kategorija sa certificiranim operacijama bit će slična kao i za letjelice sa pilotima. Certificirano znači da postoji rizik, da letjelica nije u vidnom polju i tu nam je potreban e, doprinos i nacionalnih e, nadzornih službi. Zatim imamo otvorenu kategoriju koja bi po mom mišljenju mogla postati preograničena kada gledamo što se događa trenutno na europskoj razini. Kako bismo izbjegli prevelik administrativni teret, trebamo se temeljiti na procjeni rizika, na procjeni performansi i trebamo ostaviti dovoljno fleksibilnosti državama članicama na nacionalnoj razini. Jasno je da u ove ostale dvije kategorije trebamo jedinstvena europska pravila kako bismo osigurali dobru konkurentnost i slobodno kretanje usluga. U otvorenoj kategoriji nam je dakle potrebna fleksibilnost. okvir na visokoj razini bi trebao biti dovoljan, dakle kada bi se napravilo nekoliko standarda za ovaj sektor industrije, one operacije gdje poljoprivrednici procjenjuju svoje vinograde, gdje agenti za nekretnine slikaju e, imanja, e, gdje se radi o popravi krova ili popravi e, vjetroelektranja, onda ti sektori ne mogu u potpunosti iskoristiti potencijal ove tehnologije ako mi izradimo prestroža pravila. Dakle, naše propisi bi trebali ići u cilju stvaranja više sigurnosti, možda bismo mogli izraditi aplikacije za pametne telefone, da im kažemo gdje smiju, gdje ne smiju letiti, e, da imamo geofencing i oni lete ispod 150 metara, a to je e, minimalna altituda za e, pilotne letjelice. Naravno, postoje i pilotne aktivnosti ispod 150 metara, ali to su više manje vojni avioni i možda policijski helikopteri ili helikopteri prve pomoći. To naglašava činjenicu da u ovoj otvorenoj kategoriji e, je stručnost na nacionalnoj razini i zapravo ne možemo riješiti te probleme u otvorenoj kategoriji dovoljno na europskoj razini. To jest možemo, ali ta bi pravila bila preograničena e, za mnogo, mnogo vrste uporabe. Trebamo postići pravu ravnotežu vezano uz detalje tih propisa. Što se tiče sigurnosti, moramo moći identificirati E, te pilote, moramo im moći reći da lete u zabranjena područja, dakle trebamo imati sposobnost provođenja geofencinga. Kriminalci ne poštuju pravila i stoga u tu svrhu su nam potrebna i pravila s kojima ćemo se boriti protiv tih aktivnosti. Jednom kada imamo takve identifikacijske sustave, svaki neidentificirani e, objekt se može smatrati prijetnjom. To znači da će nam trebati UTM, E, dakle nešto slično upravljanju zračnim prometom e, Sjednih američkih država. Ne moramo to sada odmah uvesti jer nemamo velik volumen tih objekata, ali morat ćemo to pripremiti i za to će biti potrebno vremena. I to će uključivati mnogo toga što nam je potrebno da bismo pojačali kako zaštitu, tako i sigurnost imamo velik broj incidenata i slučajeva između pilotnih i bespilotnih letelica u državama koje imaju vrlo stroga pravila. I to nije ono što će pomoći. Trebamo pomoći prije svega malim operaterima da oni mogu sigurno raditi, dati im alate, da razumiju strukturu zračnog prostora, i što se tiče tih malih operatora, mislim da će to biti učinkovitije nego kada bismo imali predetaljnu eh, regulativu. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći govornik je Richard Dumel iz Francuske glavne uprave za civilno zakoplovstvo. Dragi, gospodine predsjedniče, dragi kolege, hvala vašem odboru što ste mi dali priliku da govorim ime glavne uprave za civilno zakoplovstvo. Imamo regulativu iz 2012. godine koju smo nedavno ažurirali, to je prošlog prosinca, i e, industrija priznaje da je ta uredba dovela do velikog rasta tog tržišta. Imali smo oko 1800 operatora do sredine 2015. godine, polovica njih je radila za medijske kuće i za sektor reklamiranja, jedna petina za infrastrukturu, za nadzor zgrada, a isto tako je upotreba u poljoprivredi u porastu i to tržište raste. Kako bismo nadalje razvili ovu industriju, Imamo nacionalno vijeće za ove letjelice koje smo uspostavili prošle godine. Imamo tu tri odbora e, koje vodi, vode predstavnici industrije, e, koji se bave regulativom i e, pravilima, zatim se bave tehničkim i sigurnosnim pitanjima i promicanjem industrije. Kao primjer rada možemo reći da su prva dva odbora osnivala zajedničku radnu skupinu sa ciljem da da pravovremeno donose nove tehničke preporuke i da imamo mogućnost praćenja linearnih e, infrastrukturnih mreža pomoću ovih letjelica. Želim izneti nekoliko obilježja koje ima naš pristup ka iznošenju i pronalaženju propisa i koje mogu biti od koristi za europsku regulativu. Nadamno trebamo osigurati sigurnost, a istovremeno trebamo moći potaknuti razviti industriju. Što se tiče zaštitu, trebamo uzeti u obzir zaštitu ljudi na tlu, ali isto tako i zaštitu pilotnih letjelica. Ali zaštita pilotnih letjelica je danas od veće važnosti. Treba ne treba razlikovati nikak tipove pilotnih letjelica i stoga e, smatramo da je dobro što je Jaza odlučila da usvoji takav pristup imamo četiri različitih scenarija, a dva bi bila izvan vizualnog nadzora. To je jako pomoglo, to je jasno pravilo za operatere, a smanjuje administrativno obrećenje za industriju, ali su tako i za nacionalna nadležna tijela. E, fleksibilnost je jedna od glavnih stvari. Ovo tržište je pokrenuto inovacijama Promijenit će se kapaciteti, promijenit će se usluge i ako uredba ne bude mogućnosti popratiti brzinu tog razvoja, onda e, ta dva cilja, sigurnosti i razvoj industrije, nećemo moći postići. Četvrto načelo je potreba da imamo pristup koji se temelji na riziku i da e, znamo koji su omjeri. Vrlo je važno to što Primjerice, e, piloti koji upravljaju letjelice na udaljenosti ne smiju se tretirati kao neki drugi akteri. Isto tako treba nam određena razina subsidijarnosti. Imamo veliku heterogenu situaciju u razvoju te industrije, ali isto tako imamo i lokalna ograničenja, primjerice socijalnu prihvatljivost, preleta tih letjelica u naseljenim područjima. To je nešto gdje se više ljudi razlikuje od mjesta do mjesta. Zatim imamo zabrinutost zbog um, vojne upotrebe tih letjelica i to je nešto što se razlikuje isto tako u drugim državama. Dakle, sigurnost, ali i sloboda kretanja usluga je nešto što ne potrebuje jedinstveno rješenje kada primjerice imamo nisku razinu rizika u takozvanoj otvorenoj kategoriji a što se tiče zajedničkih zahtjeva za proizvode, tu već zapravo imamo općenit okvir. Što se tiče korištenja besplatnih letjelica, moram reći da nisam spomenuo i neke druge zabrinutosti po pitanju sigurnosti. Imamo sve veći slučaj besplatnih letjelica koji lete na osjetljivim područjima. U Francuskoj u jeseni 2014. i u proljeću 2015. godine vidjeli smo da je državnim službama teško eh, provesti ova pravila vezana uz zabranu preleta letjelica i bilo mi teško identificirati prekršitelje. Predsjednik vlade je glavnom tajniku za nacionalnu sigurnost e, predao zadaću da organizira e, interministralni sastanak i to ono prijedlog vlade vezano uz e, moguće odgovore na upotrebu besplatnih letjelica u svjetljivim područjima. U tom izvješću imamo nekoliko preporuka, prije svega sljedeće preporuke, e, obveze za proizvođače i za uvoznike da prilažu dokumentu svaku besplatnu letjelicu koju prodaju vezano uz načinu korištenja i dobrog e, ponašanja. Zatim Isto tako, ako imamo određeni prag po pitanju težine letjelice koju ta letjelica prelazi, da se ona mora registrirati, da se određene vrste letjelica moraju uvijek registrirati i da imamo signalizaciju na samoj letjelici. I moramo reći da smo uzeli u obzir te preporuke, ali da smo uzeli u obzir isto tako i tehnička ograničenja vezano s performanse bespilotnih letjelica. Hvala vam što ste mi dopustili da danas sudjelujemo u ovoj raspravi i rado ću odgovoriti na sva pitanja ako je to potrebno. Dank. Puno hvala. Idući govornik je Luk Titri iz EAZE. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Dobro jutro svima. Ono što bi ovdje htjeli reći jest Naravno, prijedlog komisije vezano uz razvoj bespilotnih letjelica je u skladu s onim što je ESA tražila e, prilikom definiranja okvira za sigurnost o zrakoplovnost, ali ovaj novi subjekt predstavlja zapravo softist. Komplicirano rješenje, komplicirano rješenje. Kao što su mi prethodni govornici rekli, potrebno je definirati koji ćemo pristup primijeniti na različite kategorije. Trebalo bi također to pojasniti e, da postoje različite vrste e, predmeta niskog, visokog rizika, dakle, koji se vezuju s bespilotne letjelice. Izazov je i znači pristup koji se temelji na rezultatima za svaku pojedinu kategoriju. I na taj način mi bismo željeli imati evropski pristup koji bi bio jasan svim operaterima, a to bi pomoglo ovoj novoj industriji, novom tržištu da e, funkcionira na ispravan način. To je jedna stvar. Drugo, vrlo često zakonodavci kada E, moraju smisliti zakone za ovakav okvir, e, razmišljaju kako to učiniti. Međutim, moram reći da po pitanju bespilotnih letjelica zakonodavac će možda kasniti s ovim postupkom. Na evropskoj razini moramo raditi zajedno za osmišljavanje različitih kategorija kako bi osmislili zajedničko rješenje, odgovarajuće definicije uvjeta, sigurnosnih uvjeta neki način ono što bismo mi smatrali vrlo važnim jest da budemo brzi. Važno je e, pomoći integriranju bespilotnih letjelica u Europsko jedinstveno nebo. Moramo odgovoriti na mno, brojna očekivanja i upravo zbog toga moramo biti brzi, moramo možemo to učiniti na različite načine to može svaka država za sebe činiti ili možemo to učiniti na europskoj razini kako bi imali zajednički nazivnik. Moramo smisliti schemu. Tu se slažem s mojim prethodnim govornikom. moramo pronaći koje su ograničenja koje će jamčiti odgovarajuću razinu sigurnosti kada govorimo o mm, besplatnim e, letjelicama niže razine, moramo osigurati odgovarajući nadzor e, njihovog kretanja. Za to ćemo trebati industrijske standarde koje su, po definiciji osmišljava industrija. Mi ćemo imati procjenu ovog pristupa koji se temelji na riziku, na procjeni rizika vidjet ćemo kako možemo smisliti e, korektivne mjere kako bi osigurali, osigurali e, sigurnost. Pitanje kako provesti ove zakone. Da, to je nešto drugo. provedba zakona mora, se e, realizirati na nacionalnoj razini. Naravno, postoji globalni nadzor cijele situacije, ali na lokalnoj razini će provedba biti puno bolja, bit će proporcionalna u odnosu na ono što se očekuje razina sigurnosti. ono što mi moramo izdefinirati standarde i alate koji će biti na raspolaganju industriji kako bi ispunila očekivanja vezano uz zaštitu, geografsku zaštitu. Ali mi to moramo učiniti zajednički. Također je vrlo važno osigurati da imamo sustav za upravljanje sigurnošću na europskoj razini kako bismo vidjeli na koji način se rješavaju problemi rizika i to možemo e, dakle svim operaterima nametnuti ista pravila. A to se mora dakle opet provoditi na nacionalnoj e, razini da postoje, a i vidimo to u tisku, e, nezgode, incidenti I to zahtjeva evropski pristup kada postoje incidenti, problemi o kojima treba izvješćivati i to na centralizirani način kako bismo mogli učiti od ovih iskustava, od takvih iskustava na europskoj razini i zatim dijeliti ta iskustva sa svim državama članicama jer ne moraju sve države članice imati ista e, iskustva. Stoga potreban je europski pristup u tom smislu. I još jedan element koje bih želio spomenuti ovdje jest potreba da ukažemo na to da bespilotne e, letjelice nisu specifično pitanje. Primjerice govorimo o letećim balonima. Postoji nam registracije i za to. I time se upravlja na lokalnoj razini. Možemo vidjeti E, vidjeti na koji da način se tu izdaju autorizacije, odnosno dozvole. Dakle, to nije jedno specifično pitanje i možemo, dakle, se poslužiti prethodnim iskustvom. I još jedno vrlo važno pitanje. Svi mi uvjereni smo da bi bespilotne letjelice trebale funkcionirati i letjeti evropskim nebom. Ono što je važno za industriju, za operatere, jest da ne nam operaterima nacionalne zakone, naravno to će pridonijeti troškove za industriju, ovdje se bavimo kontekstom rasta industrije, e, novih tvrtki, moramo biti jako oprezni, tako da što se tiče definicije, E, sigurnosti i zahtjeva e, mi smatramo da ih moramo zajedno smisliti jednako kao i sigurnosne standarde. Hvala. Puno hvala. Puno hvala na izlaganjima, a prije nego što dam riječ izvjestitelju u Sjeni, želim e, pozdraviti skupinu posjetitelja iz Nacionalnog udruženja cestovnih prijevoznika koje koja je pozvala Kristin Revo. Dobrodošli u našem odboru. A sada riječ ima Gabriele Pojs. Izvolite. Ja, vielen Dank, Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim se zahvaliti izvjestitelju. Iz vlastitog iskustva znam koliko je složeno ovo izvješće i koliki politički značaj ima i nadam se daljnjoj dobroj suradnji. Sa aspekta socijaldemokrata želim naglasiti nešto što smo vidjeli da nedostaje u verziji komisije, Naime, radi se o socijalnim uvjetima u zračnom prometu koji su sve lošiji. Moji amandmani će stoga naglasiti potrebu dobrih radnih uvjeta za sigurnost zračnog prometa u različitim područjima. Stoga predlažem novi članak koji će se pozabaviti ovom temom, zato što sam uvjerena da se moramo suočiti sa ovom opasnošću. Što se tiče samog izvješća općenito, smatram da moramo ojačati one kompetencije gdje možemo postići dodatnu vrijednost. Moramo se koncentrirati na ono što e, funkcionira i zato podupirem e, članak 76, e, savjetodavna funkcija, kibernetička sigurnost i e, borba protiv terorističkih opasnosti. Neovisno o tome je jasno da borba protiv opasnosti, da je to prije svega zadatak država članica jer one moraju izgraditi potrebne mreže za to. E, slična je uloga EASA po pitanju okolišu. Ona se treba pozabaviti povezanošću između okoliša i sigurnosti i pri tome treba upočivati na e, postojeće sigurnosne međunarodne standarde. To e, vrijedi i za mandat Ease. Načelno se nadamo da ćemo osigurati kvalitetu kroz usavršavanje E, posloprimaca i da ćemo postići veću sigurnost za ponuđače takvih usluga. Što se tiče e, regulacije e, performansi, mislim da postoji veliki pritisak zbog troškova i da će se to u budućnosti uzeti u obzir. Stoga se zalažem za regulaciju koja je primjerena, koja je izvediva u praksi ukoliko će komisija i ja dobiti ovlasti e, da smijene nacionalne, nacionalna tijela, mislim da ako i dobijemo e, pristanak država članica trebamo iznaći dobrovoljno rješenje. Potrebna je suradnja kako bi uklonili probleme. S obzirom na dugačak popis novih nadležnosti postavlja se pitanje kakve kapacitete će EASA zadržati tu želim naglasiti da s obzirom na velike promjene u zračnom prometu e, ne dolaze u obzir e, smanjivanje proračuna EAZE. E, stoga prema članku 109 potrebno je inzistirati na tome, kao što je rekao i kolega Jens Gajer. Osim toga, ostaje upitno kako ćemo financirati u budućnosti ove zadatke. E, protivim se protivim se smanjenju e, sredstava eurokontrolu jer e, moramo misliti na budućnost. Osim toga, važnost ne smijemo zaboraviti i male dionike u zračnom prometu i potrebno je to naglasiti u tekstu. Zalažem se za to da E, pogledamo još jedan puta prilog 1 e, vezano uz e, hobi letelice. Osim toga treba još poraditi na zakonodavstvu i mislim da ovom uredbom ne smijemo dirati u druga područja. Radi se o članku 123. predlog Europske komisije o regulaciji takozvanog leasinga, Mislim da je to upitno, ne samo iz e, socijalnog stajališta. Mislim da tome nije mjesto ovdje i zato se zalažem za to da ovaj e, dio izbacimo. E, predsjedavajući, pred, nas, pred nama su naporni tjedni rada na ovom dosjeu, ali mislim da smo načelno na dobrome putu i veselim se amandmanima iz naših redova i na ovoj regulativi kako bi naš zračni promet bio siguran u budućnosti. Želim svima zahvaliti, pogotovo stručnjacima koji su svojim izlaganjima o bespilotnim letjelicama dali zanimljive ideje koje ćemo svakako uključiti u ovu uredbu. Puno hvala. Hvala na izlaganju, a sada riječ ima gospođa Jackie Foster, izvolite. Thank you, Zahvaljujem predsjedatelju i zahvaljujem izvjestiteljici. Vratit ću se dakle na pitanje bespilotnih letica u e, posljednjem dijelu svoga govora. Gospodin Marinesko je tražio amandman izvješća komisije. Ću komentirati oba područja prije nego što se pozabavim pitanje bespilotnih e, letjelica. Očito amandmani izvjestiteljice, neki od njih mi bismo ih svakako podržali, ali postoji niz amandmana s kojima se ne slažemo. Postoji upućivanje u izvješću e, kojim se mijenja naglasak e, sa nadležnog tijela na agencije. Mislim da je e, riječ o 61. amandmanu i to nije nešto što možemo podržati jer mi ovdje u ovom odberu ne upravljamo načinom na koji države članice se bave ovim propusima tijelima, zrakoplovnim tijelima, koje zadaće im dodjeljuju i slično. Mislim da mi to da nije potrebno da mi to činimo, da to nije naša nadležnost. Mi moramo osigurati da države članice ozbiljno preuzmu odgovornost, a na koji način će to činiti ovisi o njima. I zbog toga ne bismo željeli da se ta riječ e, izmijeni. Dodatno, ne želimo izmijeniti naziv IASA EASA u Europska e, agencija za zrakoplovstvo i to zbog toga što dolazimo do pitanja statuta, odnosno sve ono što smo mi do sada učinili u uredbi e, može se prenijeti u statute država članica kao i ime EASE, sporazumi, bilateralni sporazumi sa SAD-om ili bilo E, kojim drugim dijelom svijeta koristi ovaj naziv agencije. Tako da promijeniti naziv agencije nije e, zapravo prikladno. Imamo e, agenciju za pomorsku sigurnost, imamo agenciju za zrakoplovnu sigurnost. Sigurnost je ključna. Ona je dio same srži zadataka ove agencije. Dakle, govorimo ovdje e, o jeziku koji bismo željeli zadržati. Slažem se sa gospodinom Marineskijom vezano uz delegirane akte. Naravno, biti će slučajeva u kojima će biti u redu da EASA, komisija ili bilo ko drugi predloži delegirani akt. Međutim, to neće biti primjenjivo na sva moguća područja koja želimo pokriti. Voljeli bi da određena područja se vrate e, u isključivu nadležnost država članica, o tome ćemo morati dodatno porazgovarati i tu bi se više usmjerili na provedbene mjere, a ne na delegirane akte. Dodatno, nacrt komisije je izbacio upućivanja na ICAO, dakle Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva, mi primjenjujemo standarde e, ove organizacije i zbog toga bi željela da postoje upućivanja na ovu e, organizaciju u cijelom dokumentu gdje je to primjenjivo jer mi moramo imati, moramo posjedovati međunarodne standarde jer ako to nemamo, nema ni sigurnosti u ovoj industriji. Zatim, E, smatramo da je upravljački odbor dovoljan, ne treba i izvršni odbor, to bi bio još jedna razina. Jednostavno ne vidimo što bismo s time dobili. Što se tiče ASE i otvaranje e, međunarodnih ureda ASE, mislim da je to jako dobra ideja. Ti uredi ne bi trebali baš svugdje, ali recimo u Washingtonu, da, e, u Kanadi, Singapuru, Dubaju, i možda ključnim područjima gdje bi bilo prikladno da EASA ima svog predstavnika. Što se tiče e, financiranja, dakle rutnih naknada koje Eurocontrol e, dakle naplaćuje i njihovo prebacivanje na EASu, mislim da to nije dobra ideja. Mm, mislim E, da nam je potrebno bolje e, e, dugoročno financiranje jer 75% financiranja dolazi upravo iz industrije tako da ovo rješenje koje je ovdje predloženo nije dobro. Što se tiče same sigurnosti to je vrlo ozbiljno pitanje sigurnost i obavještavanje. Moramo vidjeti na koji način će se to unijeti u reviziju ove uredbe potrebna je bolja koordinacija, razumijem e, probleme i e, opasnosti, teroristički napadi i tako dalje i moramo sve to sagledati. Te u konačnici kad govorimo o nadzoru, vrlo je važno osigurati odgovarajući nadzor, ali bi tvrtke koje podnose zahtjeve trebale biti te koje će odrediti tko je zadužen za nadzor, da li je ASA, da li država članica. Ono što mi moramo osigurati je nesmetano funkcioniranje sustava. To su samo neke od točaka koje sam se dotakla i nadam se da će to pomoći izvjestiteljima. A sada što se tiče bespilotnih letjelica, mi smo ovdje više od godinu dana radili na izvješće, postoji izvješće o bespilotnim letjelicama, a kao izvjestiteljica sam provela duboke rasprave sa eas om e, sa e, proizvođačima, predsjednikom Gearusa, e, odjelima za promet iz Nizozemske jedinje kraljevine, zatim razgovarali smo sa dionicima u Washingtonu i tako dalje. Što se tiče sveobuhvatnog povratne informacije, želi smo ju osigurati. Mislim da smo uspjeli sastaviti jako dobro izvješće. Dakle, sva pitanja kojih su se dotakli naši gosti su dobro došla. Ali sve što ste vi rekli, mi smo u ovom odboru zapravo predložili. Specifikacije certifikata, zatim rekreativne potrebe, E, vlasništvo, registracija bespilotnih letjelica, poboljšanje obuka za pilote, operacije, zaštita podataka, odgovornost, e, zone sa zabranom leta, sve te stvari e, predsjedavajući će me ovdje podržati. Proveli smo duboke i sveobuhvatne razgovore. Ovo izvješće podržalo je gotovo 700 e, članova, 700 zastupnika ovih, e, ovog parlamenta. I to pokazuje da smo e, našu namjeru da ova uredba funkcionira. Naravno da ćemo sagledati veliku međunarodnu dimenziju. to je uloga koju proizvođači moraju preuzeti tehnologija čipiranje bespilotnih e, letjelica, ali naravno želimo e, želimo osigurati primjenu u rekreativne svrhe. E, ovo tržište će rasti i mi se moramo s njime pozabaviti. Ja sam optimist, ali sam pomalo i zabrinuta zbog komentara koje smo jutros čuli. Da li razgovarate me, međusobno? Imamo ovdje predstavnike različitih sektora koji su svi uključeni u raspravu o bespilotnim letjelicama. Neke stvari ne možete učiniti, to vi tvrdite, a mi ovdje mislimo da se uvijek može nešto učiniti. Potrebno je znači rješenje. Nadam se da sljedeći put kada dođete ovdje ćete nas ažurirati. Mislim da nam je, potre, da nam je potrebno malo više pozitivnih komentara o tome kako napredujemo i kakav posao smo odlažili. Dakle, nacionalna provedba zakona je ovdje ključna. Ključna e, za korisnike bespilotnih e, letjelica. Smatram da uvijek postoji rješenje i bilo bi vrlo dobro da od vas čujemo prijedloge rješenja, ali svakako, evo sada ću završiti. Mislim da je bilo važno i za goste koji ovdje sjede, jer je to dio našeg dnevnog reda, reći da se mi ozbiljno bavimo ovim pitanjem već 18 mjeseci. U konačnici, sastaćemo se ponovo, kao što je rekao gospodin Manesku, na sastanku izvjestitelja u Sijeni i nadam se da ćemo E, i znači kvalitetno izvješće koje će pomoći izgradnji budućnosti EASE. Hvala. Hvala. Sad Matej Mildenberg. Izvolite imate riječ. Radi se o vrlo tehničkoj temi. No, naravno, to je vrlo važna tema. Sigurnost je na prvom mjestu u zračnom prometu, a mora biti dobro opremljena. To je u interesu europskih građana. Europski građani moraju imati sigurne zrakoplove. Stoga moramo izraditi europske standarde, e, ne samo slijediti i kao, već moramo imati ambiciozne ciljeve i zato prijedlog Europske komisije mogu podržati. Mislim da po većini pitanja, primjerice pitanju sigurnosti, e, gdje je to odvojeno od pitanje zaštite, e, tu se radi o osiguranju zračnog prometa, 70 članku 76 se radi i o e, nadležnosti EASA kada se radi o internetskoj sigurnosti, kada se radi o letenju iznad područja zahvaćenih sukobima. Tu su nam potrebna pravila. Potrebna nam je suradnja između država članica Europske komisije i AZE kako bi se osigurala sigurnost. Mislim da je izvjestitelj odabrao dobar način rada s obzirom na način rada koji se temelji na rezultatima. Tu se radi o jačanju uloge EAZE u suradnji sa trećim zemljama i o jačanju uloge EAZE kada se radi o nadzornom mehanizmu. Moramo podrobnije pogledati kako izgleda zadnja točka no nisam baš e, sretan kada pogledam amandman gospodina Marinesku, a tu se primjerice radi o članku 1, tu se upućuje na članak 1, e, na visoku razinu sigurnosti koju treba udružiti sa osiguranjem, zatim e, važno je uključivanje nacionalnih sigurnosnih tijela, zatim uloga Europske komisije u odlučivanju a to je sve sadržano u izvornom prijedlogu Europske komisije. Tu vidimo da se uvijek iznova pokušava oslabiti uloga Europske komisije. Mi moramo e, se savjetovati o amandmanima i da li ih doista možemo podržati. Osim toga, tu su e, još e, dva pitanja gdje ću i sam izraditi amandmane. To su e, paket zadataka EASE i zatim druga stvar, to su već rekli naši izlagači, je tema bespilotnih letelica. Kada govorimo o prvome području, znači e, područje zadataka i financiranje, tu se naravno vidi da ovlasti EAZ, da su one proširene, što je naravno dobro, ali je isto tako važno da EAZA može provoditi te zadatke uz pomoć proračunu koji će biti stavljen na raspolaganje. Zatim se postavlja pitanje moramo li sve ove zadatke doista prenijeti EAZI, a bez e, da stavimo na raspolaganje potreban proračun. Tu e, primjerice mislim i na zemaljske usluge. Mislim da argumentacija do sada nije sasvim dovoljna, ali e, naravno ja sam otvoren za dobre argumente, ali e, njih je potrebno obrazložiti, jer sve to košta, pa košta i podjela zadataka, to je potrebno pojasniti. Pogledajmo samo studije učinka. Tu se govori o tome kako eh, je potrebno eh, financirati EAZU, ali ja nisam ništa u predlogu komisije našao po pitanju ove teme. Mislim da je to još potrebno pojasniti jer potreban nam je doprinos industrije. Ne možemo eh, financirati samo pomoću javnih sredstava. ne smije biti preklapanja između EAZE i eurokontrola. Ne smijemo imati dvostruko financiranje. Zatim, po pitanju bespilotnih letjelica, mislim da je gospođa Foster dobro rekla da je e, potrebno e, ovo izvješće koje već imamo od Europskog parlamenta na vlastitu inicijativu i da je od velikog značaja da imamo sigurnu integraciju bespilotnih letjelica u europski zračni prostor i zato su nam potrebna europska pravila, no naravno moramo raditi i na temelju rizika, moramo biti fleksibilni, moramo koristiti tehnologije, kao što je rečeno u prezentaciji Zatim moramo imati neka ograničenja vezano uz e, geofencing, odnosno određivanje geografskih granica. Zatim vrlo je važno kako ćemo se pozabaviti ovom temom. Vrlo je važno da u skladu sa nam je rekla gospođa Foster, amandmani gospodina Marineskova budu malo e, postroženi, jer na kraju krajeva za sve nas je važno da sigurnost zračnog prometa bude važno pitanje i da e, dođe do sigurnog uključivanja besplatnih letjelica u njega. Hvala, a sada Marija Kilen, izvolite, imate riječ. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Marineskulle asiantuntevasta työstä. Hvaljujem na vašem stručnom izvješću i na vašim amandmanima. mnogo mnoge od njih možemo podržati, ali bih željela naglasiti kritične točke u vašem nacrtu izvješća. Ono što mene posebno zabrinjava jest izmjena naziva agencije. Osobno smatram da ne postoje valjani razlozi za to. Izmjena imena bi E, uzrokovalo brojne troškove e, u komunikacijskom materijalu, sve uredbe Europske unije gdje se koristi ovo, ovaj naziv, međunarodni sporazumi i pravila gdje se upućuje na nazive agencije. Čini mi se da, da nije potrebno mijenjati e, ovaj naziv iz pukoga hira. Mm, dodatno ne bih izostavila aspekte okoliša, zaštite okoliša kao što je predloženo u brojnim amandmanima, dakle zadržala bi sva upućivanja na e, okoliš. Pitanje komisije vezano s članak 72. E, što znači ova promjena, ova izmjena, koji je ovdje cilj? Malo sam zbunjena idejom sankcioniranja, kazni, nametanja kazni. Što bi to značilo u samoj praksi? Da li bi to bilo na razini upravljačkoj ili zaposlenika? htjela bih razumjeti koji su razlozi za ovakvu izmjenu u članku. Zahvaljujem stručnicima na komentarima vezano s bespilotne letjelice. Što se tiče ovih letjelica, voljela bih da svi ovdje u ovoj prostroji razmisle e, pažljivo razmisle ovim pitanjima ne samo u pogledu sigurnosti i zaštite, već i u pogledu poboljšanja i osnaživanje ovog sektora, posebice sektora stručnjaka, jer postoji niz mogućnosti koje su nam ovdje dostupne. Na primjer, kako bismo mogli koristiti ove bespilotne letjelice u industriji na različite načine. Mislim da mi ovdje zapravo radimo tek prve korake, ali kao što sam rekla, što se tiče uredbe, kasnimo. Sva ova nova tehnologija, novi izumi mm, moraju biti bolje uzeti u obzir u našem izvješću. Mi sada pripremamo i naše amandmane na izvješće, tako da e, se veseli e, konstruktivnoj e, stručnoj raspravi kako ne bismo grozili sigurnost ali bi istovremeno ostavili vrata otvorena za stvaranje novih radnih mjesta e, i novog razvoja u tom smislu. Zahvaljujem. Puno hvala. Sada gospođa Karima Deli, izvolite, imate riječ. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Euh, merci... Zahvaljujem, predsjedavajući. Hvala vam. Ovo izvješće je vrlo gusto i budući da smo danas malo ograničeni što se tiče vremena, ostoču se na one točke koje mi se čini najvažnijima da ih uključimo u vaše izvješće. Prvi element e, e, zbog čega nisam zadovoljna kao ekolog je taj što posljedna točka koja je naglašena, koja se osvrće na činjenicu da u ovoj uredbi imamo bi trebali imati jasnu poveznicu između sigurnosti i okoliša. Dakle, okoliš je najveći izazov za eh, sektor značnog promjena. Eh, znamo da će između 2012. i 2035. godine porasti broj emisija za 50% i taj sektor će morati postati konkurentan i biti u skladu sa zaključcima iz Pariza sa sastanka COP21. Dakle, što se tiče okoliša, eh, mislim da možemo tu imati rješenje sa dva elementa. Kao prvo možemo smanjiti emisije i mehanizme na koje reguliramo te emisije. To se trenutno raspravlja na razini kao ali još uvijek nećemo biti zadovoljni zato što nećemo ispuniti upadno se ciljeve iz COP21, mislim da treba ići još i dalje. Treba isto tako Mm, razviti lagane materijale, razviti alternativna goriva za zakupove i tako dalje, ali sve te promjene ne bi trebale ići na uštrb, mislim to su već kolege rekli, ja ću to ponoviti, na uštrb sigurnosti. I mislim da EASA ima postupak za certifikaciju s kojim se trebamo osigurati da u tom sektoru se razvijaju tehnologije, a to se zapravo i događa na velikoj brzini i da ne postoji razlike između sigurnosti i okoliša. Baš naprotiv, mislim da je ovo točka koja je vrlo važna i na tome ćemo morati inzistirati u izvješću. Druga poveznica koja se mi se čini važna, gospodine izvjestitelju, dakle nakon sigurnosti i okoliša, mislim da trebamo u tom izvješću naznačiti poveznicu između sigurnosti i socijalnih pitanja. Nedavno smo imali saslušanje sa gospodinom Patrikom Kajom u ovom odboru da izvedemo sve zaključke koje možemo izvesti iz pada leta MH17 u Ukrajini. Isto bismo trebali napraviti i što se tiče pada zrakoplova German Wingsa. I želim samo kratko reći zašto mi se čini da je ta poveznica vrlo važna. Mislim da ne bismo trebali zanimati ljudski faktor, prije svega kada vidimo tu kakve su posljedice na ugovori pilota, na moral samih pilota, na to koje je mjesto pilotskog osoblja. Trebamo vidjeti kako nestabilni ugovori i sociogospodarski loši uvjeti mogu imati katastrofalne posljedice. I stoga ću ja izneti preporuke našem izvjestitelju, konkretne preporuke što se toga tiče. Zatim, nakon što sam to rekla, mislim ima još i dosta drugih tema, ali htjela bih se osvrnuti na saslušanje današnjeg prijepodneva. Ja sam vas prvo pažljivo saslušala. i mislim da je ovo pitanje besplatnih letjelica jako važno i da treba hitno djelovati. Mislim da to nije fikcija, mislim da ćemo morati pažljivo razmisliti o tim pitanjima i to sada i ovdje. Zašto? Jer svakih 7 do 10 godina mijenimo uredbu za razu e i ja se mogu kladiti da za 10 godina, dakle da će za deset godina besplatne letjelice biti sasvim dio naše svakodnevice, da će e, biti posvuda, imat ćemo besplatne letjelice za dostavu, besplatne letjelice iznad e, poljoprivrednih polja, iznad autocesta, mislim ne želim vam sada navesti sve besplatne letjelice koje ćete tada vidjeti, ne želim vas strašiti, ali mislim da ne trebamo imati apokaliptični stav o tome. Mislim da bismo to trebali shvatiti kao nešto što je fascinantno i uzbudljivo. I mislim da bismo trebali na tome da nemamo pravnu sigurnost i pravne rupe od, do 2026. godine što se toga tiče. I stoga tražim minimalni okvir za reguliranje korištenja besplatnih letelica kad njihova obilježja. I evo sada sam vam izdala nekoliko primjedbi i ispričavam se, zaboravila sam vaše ime, ali gospodin iz glavne uprave za civilno zakupovstvo iz Francuske, bilo mi je bilo drago što ste e, već govorili o tome na taj način. Dakle, da imamo radnu skupinu o tome, to bi bilo vrlo dobro sa različitim državama članicama. Načelo koje važi za mene je da je besplatna letjelica letjelica s kojom neko upravlja. Ako polazimo od toga, onda ja želim da kontrolori zračnog prostora vide te besplatne letjelice zahvaljujući e, komunikacijskim, navigacijskim e, i nadzornim sustavima koji će biti uključeni u te besplatne letjelice kako bi kontrolori mogli u svakom slučaju kontaktirati e, upravitelja besplatnih letjelica kako bi te letjelice bile pod kontrolom i naravno kako bi one imale licence. Na to ste više puta ukazali, mislim da bi to trebalo biti glavno pravilo. I zatim, mislim da besplatna letjelica nije u potpunosti zakupov i da treba uzeti u obzir specifične karakteristike bespilotnih letjelica. Dakle, ako se značni prostor dijeli svim našim objektima i sa pilotnim i bespilotnim letjelicama, onda te besplatne letjelice trebaju letjeti na niskoj visini. Dvostruki je rizik. Rizik je taj da ćemo horizontalno podijeliti znači prostor e, na pragu od 150 e, metara iznad ili ispod i da ćemo imati u tom niskom zračnom prostoru opet različite letjelice. I dakle sve te propise vezano uz te dvije kategorije visine trebamo sada osmisliti. Dakle, trebaju li e, piloti imati u svom vidnom polju besplatnu letjelicu? O tome ste, već govorili bi gospodin Zatim, e, treba li e, predvidjeti neki plan da besplatno sa automatski leti kada dođe do nekog problema? Mislim da trebamo doista odgovoriti na ova razna pitanja i to dosta brzo. Zadnja stvar, ako bismo to smatramo jednakima zrakoplovima, onda trebamo definirati kategoriju ili kategorije bespilotnih letjelica koje nose sa sobom najslabiji rizik. Kako za zrakoplove, tako i za tlo. Kako bi te bespilotne letjelice mogle onda uživati u nekim izuzećima. Mislim da tu se trebamo baviti tipologijom, dakle trebamo gledati veličinu letjelica, sustave koje se koriste za pogon, eh, kapacitet letjelica, volumen koji ima korištenje, je li za slobodno vrijeme ili ne. A mislim da trenutno nemamo nikakvu tipologiju i stoga ćemo morati usmisliti. Besmota letalica nisu nevažna tema, to nije detalj. One su doista jedna od glavnih tema ove fascinantne budućnosti u kojoj ćemo živjeti. Dakle, na nama je da to napravimo i u ovom parlamentarnom odboru ja se zalažem da to napravimo na dobar način iz toga, gospodine izvjestitelju, gospodine Marinesku, vjerujem da ćemo izneti vrlo dobre prijedloge za danji rad i nadam se da ćemo moći što se tiče zakonodavstva na taj način isto tako napredovati. Hvala. Danke sehr, jetzt Dieter Lebrecht Koch. Hvala, Dieter Lebrecht Koch. Ja, Puno hvala gospodine predsjedavajući, puno hvala na odličnom prijedlogu komisije. Gospodin Marinescu, hvala i vama na radu. No, ostalo je jedno otvoreno pitanje. Što se tiče nadležnosti EASE e i proširenju, postoji različita interpretacija velikih zračnih luka, međunarodnih i regionalnih zračnih luka. E, da li se to odnosi na sve zračne luke ili je potrebno uvesti razlikovanje među njima? Puno hvala. A idući govornik je Ismael. Izvolite, imate riječ. Puno hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni, gospođi Gabi Projs. Mislim da je postalo jasno da klub socijaldemokrata u svakom slučaju stoji za inovacije i gospodarski e, rast. Mislim da na prvom mjestu treba stajati e, to da EASA predstavlja dodatnu vrijednost e, za europski zračni prostor i da bi to trebala biti i da moramo pripaziti da ne stvaramo dvostruke strukture. Istovremeno moramo EAZi uputiti nove zadatke. Konkretno to znači, to je već spomenuto, da prije svega u području kibernetičke sigurnosti da e, bi EASA tu trebala imati savjetodavnu funkciju zato što to ima direktnog utjecaja na sigurnost zračnog prometa, a i u obhođenju sa bespilotnim letjelicama e, EASA bi trebala dobiti jasne nadležnosti. Mislim da bismo to trebali regulirati na europskoj razini, a ne na nacionalnoj, e, kao i kod svih drugih zakona gdje Europska unija regulira, a nacionalna razina provodi. I ako se prisjetimo e, načelnih rasprava e, preko graničnog pitanju, prije svega u zračnom prometu, onda bismo e, tu trebali uvidjeti da bi i pitanje samo e, letećih, e, samoupravljenih letjelica tu trebalo biti na toj razini. Kao što je rekla gospođa Projs, trebamo biti vrlo oprezni jer e, u ovako važnom e, području e, ne smijemo ugrožavati sigurnost zbog pitanja troškova, jer ovo je preznačajno pitanje. Nešto nedostaje što je već spomenuto, to ćemo mi kao klub socijaldemokrata također pokušati uključiti, a to su radni uvjeti i usavršavanje posloprimaca koji odnosno osoblja koji rade u zrakoplovima potrebno je poboljšati e, to pitanje i nije prihvatljivo da Europska komisija u ovome području ništa ne uvodi, ali istovremeno pokušava članak 123. tri unositi nekakve izmjene u zakonodavstvo Znači, radi se o leasingu. E, mi kao socijalisti smo to uvijek kritizirali. Tu se radi o e, unajemljivanju unajmljivanju e, zrakoplova zajedno sa kokpitom i sa osobljem. Mislim da smo svi svjesni koje su mane takvog pristupa a EASA bi trebala ovdje imati e, pravo da e, to regulira. No sve u svemu ja se slažem sa onim što je rekao gospodin Mildenberg i slažem se da e, ova tri stupca, da su nam ona potrebna, da nam je potrebno obvezno registriranje onih koji koriste bespilotne letjelice, znači oni bi trebali imati e, takozvanu vozačku dozvolu, odnosno licencu i te bespilotne letjelice bi trebale biti, e, njihovo korištenje bi trebalo biti e, na tehničkoj razini ograničeno. I mislim da ćemo to još vidjeti u raspravi idućih nekoliko tjedana i mjeseci. Puno hvala. Sada Petar Fandalen ima riječ. Izvolite. Mislim da je vrlo važno zapitati se iznova na koji način da smanjimo birokraciju, koje rješenja možemo iznaći za ove probleme ili za ono koje će se pojaviti u budućnosti. E, kada govorimo samo o ideji, mislim da prijedlog komisije i mišljenje gospodina Marinesko je iznenađujuće, zato što se ovi prijedlozi temelje na starim politikama. E, komentiramo onaj dio gdje uvijek govorimo treba nam više Europe. Dakle, tu se slijedi upravo ta E, linija. Nisam u potpunosti siguran da li je to dobar pristup. Mislim da bi trebali učiniti upravo suprotno, ali u svakom slučaju mi ne želimo imati pogrešnu reakciju na rješavanje E, problema, odnosno reakciju želimo više Europe. Da, moramo sagledati e, evropsku europsku sigurnost. Znam da je avion se srušio e, prošli tjedan, poznata mi je nesreća u Ukrajini, međutim, unatoč tome ne trebamo zaboraviti da je europsko zrakoplovstvo jedno od najsigurnijih u svijetu. Koji je problem? Imamo problem dronova, bespilotnih letjelica. To je novi problem s kojim se suočavamo možda će se dogoditi i pad civilnog zrakoplova, znači sudar civilnog zrakoplova i e, drona. Mi to moramo nastojati spriječiti. Dronovi mogu biti opasne igračke i oni mogu dovesti do katastrofe. No pitanje je trebaju nam nove agencije, novi alati. Mislim da ono što je najvažnije jest podići svijest među korisnicima dronova ovih bespilotnih letjelica e, vezano uz rizike koje korištenje takvih letjelica nosi. To moramo učiniti jer mnogi ljudi nisu toga svjesni. A s time moramo dakle, to moramo popratiti provedbom zakona. Moramo vi govorite o tehničkim e, ograničenjima, dozvolama i tako dalje. Da, to je važno, ali moramo i e, imati kazne, moramo biti stroga, strogi. E, više birokracije, mijenjanje imena agencija, to je po meni zastarilo i na taj način nećemo se moći suočiti s izazovima koji su pred nama što se tiče zakonodavstva vezano uz e, balone, leteće ovaj balone u Europi. Komentar koji je bio da bi trebali iskoristiti određene propise koji već postoje vezano uz leteće balone, da se možemo osloniti na njih umjesto da izmišljamo nova pravila. E, mislim da je to dobar prijedlog, trebamo se temeljiti na onome što već postoji. Hvala. Hvala sada gospodin Rike. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Nekoliko primjedbi kao prvo možemo zahvaliti izvjestitelju na radu i e, odboru na ovom prijedlogu saslušanja. Mislim da bi ja za što se tiče sigurnosti trebala svakako biti važna tema za našu raspravu. Ono prvo što želim naglasiti je to da u međunarodnim raspravama, kako su one trenutno strukturirane, primjerice po pitanju certifikacije, nemamo jako dobro stave aze kada se radi o američkim i kineskim pandanima te iste organizacije. Mislim da je to gospodin Ki, trenutni direktor ASE isto tako rekao. Bilo bi vrlo dobro kada bi industrija e, imala e, takav stav od Asada kada bi Asad imala e, statutarno gledano e, jednaku funkciju kao i te druge međunarodne organizacije. To je nešto što je važno za našu obravu i za uvećanje naše industrije. Druga primjedba, zaslušao sam pažljivo Petra Vandalena. Dakle, on e, kad kad više govori o EU kad kad više o nekim nacionalnim e, zabrinutostima. A ovaj bismo trametili da po svojoj samoj definiciji aktivnost e, koja se teško da regulirati na nacionalnoj razini prema propisima koje trenutno imamo u državnom članicama. Pitanje je zapravo sljedeće. Paradoksalno je govoriti o subsidijarnosti da se primjerice pojednostavi, da se smanje administrativne opterećenja, da imamo propise i da 28 različitih setova propisa onda funkcionira bolje nego jedan jedinstveni set propisa. To mi je malo e, paradoksalno. A kada se radi o besplatnim letelicama, onda se tu radi o novom fenomenu i postoje neke države koje će brže svakako reagirati na to nego Europska unija. Lakše je kada one same moraju odlučiti, nego kada se moraju usuglasiti sa drugih 28 država. Dakle, neke države bi vrlo brzo mogle iznijeti propise i zatim bi se njihovi interesi mogli razlaziti i stoga i njihovi propisi. A problem sa besplatnom letjelicama je što lete bilo e, kuda, dakle ne samo iznad jedne države ili iz jedne regije. A kao drugo, ova industrija koja je vrlo konkurentna u Europi, koja je sada nova trebamo joj dati mogućnost da proizvodi, da komercijalizira svoje propise i onda bismo trebali se osigurati da eh, administrativni teret za njih nije preveliki, da se ne razlikuje od države do države. Sjećam se još mobitela gdje su se kao prvo svi zalagali za nacionalne propise i onda smo vidjeli da imamo poteškoće sa 28 operatera, sa 28 setova propisa po pitanju telekomunikacije. Bojim se da ćemo počiniti istu grešku i sada u ovoj industriji koja je od strateške važnosti. I zaključit ću time da naglasim nešto što je Matiju rekao. Uvijek se isto javlja, dakle možemo proširiti nadležnosti agencije ASA, ali ne bismo trebali joj istodobno sezati sredstva. Dakle, to se ne poklapa ne možemo tražiti od neke agencije da sve učinkovitije radi po pitanju ovako važnih tema kao što smo ovdje vidjeli, a da istodobno smanjujemo sredstva te agencije. I stoga komisija ne bi trebala regulirati proračune koje ne može dosadno premiti. A evo, to je primjer ove agencije. Komisija bi trebala upravljati svojim proračunom svakako, ali dosta je to šokantno i svjesno koristim tu riječ, da komisija regulira na općenit način proračun e, u koji zapravo samo vrlo malim dijelom samo uplaćuje sredstva. Puno hvala, a slijedi gospođa Arnatu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, hvala vam gospodine Vanesku, na, na izvješću i hvala e, govornicima koje sam vrlo pažljivo saslušala. Vrlo kratko, ja želim pozdraviti kao prvo rade Aze. Ona se bavila ozbiljnim radom i to je priznato na međunarodnoj razini. Ali malo sam zabrinuta što se tiče razvoja te agencije. Prije svega se postavljam pitanje vezano uz progresivno proširenje kompetencija koje zadire u nacionalne službe eh, i u službe primjerice Eurokontrola i drugih tijela. E, rizik sada je taj da se rad čini dva puta i da postoji i pravna nesigurnost i da postoje i administrativne prepreke koje bi mogle naškoditi e, zakupovnom industrijskom sektoru u Europi i mogu bi doći i do povećih troškova zbog toga. Ja bih radije da se agencija prije svega usredotoči na svoju ulogu koju ima pri pružanju podrške nacionalnim tijelima i pri pomaganju u koordinaciji kada se radi o provođenju sigurnosnih normi e, koje preporuča i kao. Zatim, Talijanski senat i Malteški parlament e, su već rekli dalje svoj stav o prijedlogu komisije i rekli su da taj prijedlog ne poštuje načelo subsidijalnosti, Da, gospodine Rike, postoje neki kojima su važnije važni europski interesi, a nekima koji su važni nacionalni interesi, interesi dakle moje države. To se tiče dakle kako besplatnih letilica, kako i, tako i e, zemaljskih usluga. Da, e, evo recimo prijedlog komisije uključuje i mogućnost iznošenja delegiranih akti. Što se tiče odnos nacionalnih tijela i EAZE, tu se slažem sa amandmanom izvjestitelja gdje preciziramo da države članice mogu povratiti svoje, svoju odgovornost e, koja im je oduzeta u trenutku neke izazovne situacije po pitanju sigurnosti. Što se tiče bespilotnih letjelica, e, europski pristup nije utemeljen kada se radi o tome da se e, uspostave sigurnosne norme to bi trebalo se raditi zajedno sa ICAO-om i ne bi trebalo lišiti države članice e, toga da mogu donijeti još i strože propise. Zatim isto tako, zabrinuta sam zbog certifikacije. Mislim da treba protekcionistički djelovati kako bi se zaštitila konkurentnost e, europskog zrakoplovnog, e, europskog zrakoplovnog sektora industrije i mi ćemo ponijeti nekoliko amandmana u tom smislu. Hvala. Pa, Hvala, a sada reći ima izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala komisiji na prijedlogu i prije svega kolegi Marinesku na izvješću. Mene zanima jedno pitanje, a to je mm, prenošenje e, kompetencija sa država članica na EAZu. Moje pitanje je znači li to i e, transfer odgovornosti eurokontrola EAZi? i postoje li već sporazum između komisije i eurokontrola, te me zanima ukoliko je odgovor da, znači da će se nadležnosti sa eurokontrola prenijeti e, na razi, e, zanima me da li e, se to poklapa sa odlukom vijeća iz prosinca prošle godine. Puno hvala. Hvala, a sada Izabel de Monte, izvolite. Si, grazie Presidente, grazie. Zahvaljujem predsjedavajući, zahvaljujem izvjestitelju na izvješću. Nekoliko kratkih komentara. Prva se tiče članka 32. vezano uz usluge, zemaljske usluge i dakle upravljanje stajankama. E, mislim da ovdje nije dosta na formulacija kojim je dovoljno izjaviti da se posjeduju kapaciteti i sredstva koje su potrebni. Drugi komentar tiče se dronova, dakle bespilotnih letjelica. Dakle, vjerojatno će u budućnosti doći do povećanja korištenja dronova. Tako da se moramo pozabaviti upravljanjem ovih, ovog tržišta i poboljšavanjem sigurnosne situacije treba e, postojati sustav za izdavanje dozvola i certifikata i taj e, sustav se tiče granične dimenzije upravo stoga što se tiče e, zajedničkih pravila koji se tiču pružanja sektora pružanja usluga Smatram osobno da je potrebno više jasnoće vezano uz kompetencije koje se mogu, nadležnosti koje se mogu prenositi sa nacionalnih tijela na Europsku agenciju, te u konačnici još jedan komentar. Prekomjerni broj delegiranih akata je ovdje naveden. Mislim da ne bi trebalo dodatno otežavati e, ovdje situaciju, odnosno opterećivati mislim da, bi, e, da će postojati ograničena mogućnost nacionalnih parlamenta za interveniranje kroz vlastita mišljenja. Zahvaljujem. Hvala, a sada Gazine Majsner, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala kolegi Marinesku na izvješću. Ja imam e, samo tri načelne primjedbe. Naravno, ja ću e, još razmisliti o amandmanima i mene zanima pitanje o odnosu između EAZE i eurokontrola. Znam da postoje razmišljanja da bi trebali imati u Europi tijelo koje je slično onome u SAD-u. Trebali bi reći da EAZA i Eurokontrol da su do sada dobro funkcionirali i kao što su već mnogi rekli, ovu strukturu treba zadržati. Naravno da bi EASA trebala e, imati daljne zadatke, ali e, potrebna su nam oba tijela i u budućnosti i potrebna e, imamo europsku regulativu i ona ima e, veći značaj od nacionalne regulative, ali imamo e, jedan zračni prostor u Europi i zato su nam potrebne obje organizacije i e, potrebna je dobra suradnja. Zatim što se tiče bespilotnih letjelica, Milberg je, gospodin Milberg je mnogo toga rekao no e, načelno slažem se, potrebna su nam pravila, no ono što u čemu još nisam sasvim sigurna, s obzirom da sam ja iz liberalnog e, kluba, da li nam treba e, geofencing, da li nam treba određivanje geografskih granica kada govorimo o malim bespilotnim letjelicama, jer male bespilotne letjelice ne mogu nadići određene granice, određene visine, jer e, to će na neki način e, ograničiti njihovo manevriranje. I ne znam da li je to tehnički izvedivo, no meni je važno da ne zadiremo previše u privatno ako se radi o hobi e, bespilotnim letjelicama. Mislim da je, da je dosta teško tu povući granicu, ali možda bismo trebali porazmisliti o tome da osiguramo sigurnost, ali e, da ipak svako ima mogućnost koristiti se bespilotnim letjelicama. Zatim, ono čime ću se još malo podrobnije pozabaviti, znam da u SAD-u primjerice e, je jedno pitanje bolje regulirano nego ovdje, a to su tehnički sustavi i međusobno prepoznavanje, znači radili se o velikim strojevima ili malim privatnim strojevima i tu trebamo e, pogledati kako osigurati zračni prostor i da li imamo sustav koji nudi sigurnost jer ne može e, biti da veliki strojevi imaju drugačije sustave nego mali i da se oni ne prepoznaju. Mislim da je to potrebno e, definirati. To je meni također bilo važno naglasiti. Puno hvala. Hvala. A sada još jedan puta riječ ima gospođa Daniela Juto. Zahvaljujem. Što se tiče EASE, mi smo zabrinuti zbog centralizacije ovlasti vezano za u Pitamo se kojim će se resursima to učiniti, hoće li Jasa imati dakle nadležnosti za e, sve ove, dakle sve ove ovlasti koje će se dodijeliti. Zatim smo zabrinuti za odnos između EASA i Eurokontrola smatramo da prijenos ovlasti odnosno kompetencije će zapravo samo dovesti do dodatne konfuzije i dovesti će do sukoba interesa vezano uz upravljanja tarifama, naknadama. mi se moramo kretati u smjeru održivosti, dakle održivih rješenja, tako da bi trebali nagrađivati kraće rute, unatoč tome što su, vrlo, e, što su one skuplje i to treba uzeti u obzir. Dodatno, važno je pitanje uvjeta radnika i sigurnosti. Moramo jamčiti uvjete pilota i e, drugog osoblja, moramo jamčiti i njihovu sigurnost. Jer postoje određena siva područja u e, ugovorima koji se dakle sklapaju sa pilotima i drugim osobljem nismo uvjereni dakle prije sigurnosti koja će se temeljiti na rezultatima mislim da ćemo se ovdje suočiti sa e, rizicima e, održavanja postojećih standarda kvaliteta mi dakle smatram da se dronovi trebaju unijeti e, u tekst posebice u dijelu koji se od, tiče privatnosti i sigurnosti eto to su moji komentari hvala Danke sehr. Hvala vam. Imam jednu primjedbu za kraj. Jackie Foster je spomenula delegirane akte i čim se oni pojave, onda znamo da Europska komisija i vijeće u načelu žele ponovno e, sami odlučivati, tako da moramo pripaziti. Svaki put vodimo ovu raspravu. Delegirani akt je odlična stvar ako se radi o tehničkim izmjenama. E, mi ćemo dobiti informacije o tome i onda imamo tri mjeseca vremena odlučiti e, želimo li biti uključeni ili ne. No mi smo ti koji kažu ovo je političko pitanje i mi ovdje želimo suodlučivati. Zato svaki puta naglašavam E, kao i u zadnjem trijalogu gdje smo se izborili, delegirani akt je odlična stvar kako bi uštedili vrijeme, ali e, moramo pripaziti da nas se uključi. Mi trebamo reći to i to je tehničko pitanje, a ovo je političko pitanje, tu želimo biti uključeni. No svi uključeni mora, njima to mora biti jasno. E, ugovor iz Lisabona e, je zaključen prije deset godina i svaki put vodimo istu raspravu. Ovo je već jasno riješeno i kao parlamentarci moramo e, pripaziti da se to ne događa. Bili bi glupi kada bismo rekli sretni smo što više nemamo što za reći. Sada imamo još malo vremena, a dosta govornika. Ako imate kakvih pitanja, direktnih pitanja, možete ih sada izložiti. Izvolite. Nema. Onda bih sada dao riječ komisiji, naravno komisiji. Kako sam samo mogao nakon delegiranih akata zaboraviti komisiju? Naravno i vi ste e, ovdje s nama i e, zato sada dajem riječ gospodinu Filipu. Izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Žao mi je što na nas mislite samo kada se radi o delegijanim aktima, nadam se da ima i drugih pozitivnih tema, suštinskih tema koje nas ujedinjuju. Kao prvo želim čestitati i zahvaliti izvjestitelju gospodinu Marinesku na ovom nacrtu izvješća. Mi znamo da je tekst prijedloga dosta složen i on je doista vrlo detaljno prošao kroz te tekste je iznio niz prijedloga. Mnogi amandmani su sa ciljem da se ojača europski sustav zakupovne sigurnosti, da se ojača Europska agencija za zakupovnu sigurnost, a to je nešto što mi općenito pozdravljamo. Isto tako nam je vrlo drago što vidimo da je glavni cilj ovog prijedloga komisije nešto što e, se podržava u izvješću gospodina Meneskoa i mogu reći isto tako da to vidimo iz ove rasprave danas. I u tom kontekstu bih spomenuo cilj tog teksta, to je taj da se prijeđe na e, na e, politike koje se više temelje na procjenom učinkovitosti i procjenom rizika i kao drugo da uvedemo promjene koje će nam dopustiti da učinkovitije koristimo naše resurse kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini. Kao treće da uklonimo nekoliko manjkavosti do kojih je došlo u sustavu reguliranja zemljske usluge, jedan od njih je zatim kibernetička sigurnost je također spomenuta. I na posljedku naš je cilj da se bolje nego dosad sad e, obhodimo sa međusobnim poveznicama koje postoje između zrakoplovne sigurnosti i drugih područja, primjerice zaštita e, u okviru zagovorne aktivnosti ili zaštita okoliša. I to je nešto što je danas jutro ispomenulo nekoliko zastupnika Europskog parlamenta. A sada nekoliko specifičnih primjedbi kao prvo što se tiče međusobnih ovisnosti te zadnje točke na području sigurnosti ste sigurno primijetili da naša namjera nije da proširimo opseg nadležnosti EAZE, to je i dalje agencija koja se bavi sigurnošću, ali želimo opremiti jazu a i općenito europske donositelje propisa bolje kako bi oni bolje vodili računa o međusobnim poveznicama. A to je nešto što je danas i spomenuto, to je ovo pitanje zona u kojem vladaju sukob, sigurnosti nad tim zonama gdje se pitanje zaštite, pitanje sigurnosti poklapaju. I tu vam mogu reći da unutar rasprava u vijeću se ovaj dokument e, promijenio, pokušali su ga ojačati putem nekih izmjena nam se da će Europski parlament to podržati. Slično i kada se radi o e, okolini. Tu sada za može voditi računa primjerice tome da Naravno, lagane bespilotne letjelice štede na gorivu i ako se koriste novi lagani materijali, onda ti materijali mogu biti sigurni svakako, ali naravno i jasa treba ne samo razmišljati o sigurnosti, nego i o okolišnim prijednostima lakih materijala i to je također od naših ciljeva. Nekoliko je kolega spomenulo da se trebamo jako držati standarde i kava. Mi se slažemo s time i to se tiče i sigurnosnih standarda, ali ono što predlažemo, za razliku od trenutne uredbe, jest da se automatski kopiraju okolišni standardi kao Mi to nemamo kada se radi o području sigurnosti i mi zapravo tražimo da se eh, svi prežavaju i okolišnih i sigurnosnih standarda kao Dakle, da ćemo ih preuzeti, da ćemo ih podržati, ali da ne moramo to napraviti doslovno. Nitko na svijetu to ne čini i zapravo bi to oslabilo naš e, položaj u ICAO vezano s da postignemo najbolji okolišni standard, jer bi onda druge zemlje znale da što god mi radili, svakako moramo primjenjivati te e, preporuke. Što se tiče eurokontrola i odnosa eurokolijaze, tu želim potjeti na to da nismo predložili promijeniti nadležnosti aze što se tiče upravljanja zračnim prostorom, to su vijeće pamet napravili prije nekoliko godina, 2009. godine, je EASA e zaprimila nekoliko zadaća vezano u sigurnost e, pri upravljanju zračnim prostorom, e, pri uslugama zrakoplovnih djelatnosti itd. EASA je s vremenom radila na tome i kad kad se postavljamo pitanje rade li EASA i Eurocontrol iste stvari dva puta. To je dakle normalno kada se nalazimo u prijelaznom razdoblju i sada vas mogu obavijestiti da upravo radimo u jednoj radnoj skupini gdje imamo predstavnika komisije Eurocontrol EASA na tome tko radi što kako bi svatko se brinuo o svojim zadaćama prema vlastnom mandatu, da nema nikakvih preklapanja, da se ne troše uzalud resursi E, taj rad dobro napreduje i mislim da bismo to mogli završiti prije ljeta i da bismo tako mogli pojačati ovu situaciju. Kada se radi o pristojbama on route, onda mislimo da treba omogućiti jazi da se djelomično financira iz nadzornih nadležnosti u okviru ATM-a, ali isto tako da može dobiti te pristojbe koje uplaćuje industrija tako je sa svima koji sudjeluju u nadzoru zračnog prometa, dakle Eurocontrol, nacionalna tijela, sve to se plaća pomoću tih pristojbi od strane industrije. A EASA ima i nadzornu funkciju i funkciju iznošenja propisa i za to trenutno ne prima nikakve financijske sredstva mislim da bi trebali dakle, to uskladiti s tom istom logikom, dakle da onaj tko je korisnik snosi i troškove, a istodobno, s time što ćemo uvesti tu mogućnost, nećemo zapravo e, konkretno nikakve sredstva penjeti razi I dalje će biti potrebno promijeniti zakonodavstvo u tu svrhu e, kada se radi o tim pristupima on rut i promijeniti zakonodavstvo kako bi te pristojbe mogle doći do Aze. Dakle, mi predlažemo to, ali mi to ne namećemo. i to ćemo naravno napraviti na taj način da se e, sveukupni trošak ne poveća za sve korisnike zračnog prostora, za zakupovne kompanije, jer bi onda samo prenijeli e, taj trošak, a ne bismo ga povećali. I zapravo mislimo da će se time moći i dosta novaca uštedjeti, kako što se tiče e, onih koji plaćaju poreze, tako i što se tiče aviokompanija. Zatim zadnja stvar što se tiče besplatnih letjelica koje spominjamo u ovom prijedlogu, to je novo područje, to je područje gdje vlada konsenzus da moramo djelovati. Mi sada imamo tu priliku učiniti to kako treba jer krećemo iz početka i nakon nekoliko godina rasprave pa i u okviru rasprava oko izvješća gospođe ostar, Imamo sada zapravo konsenzus o tome kako da uredimo to sigurnosno pitanje vezano s besplatne letjelice, da e, nađemo pravu razvoju, radnu težu vezano s to da se ta industrija slobodno razvija, a isto tako i da svi korisnici budu sigurni. I ova pitanja vezana uz određivanje geografskih granica i tako dalje, sve je veći dakle, konsenzus o tome. Pitanje koje se trenutno postavlja je koliko bismo mi trebali toga uključiti u ovu uredbu, a mi apeliramo na to da ne stavimo sve detalje u tu uredbu. To ne činimo niti za druga područja zakupovne sigurnosti. Ne e, činimo to što se za primjerice tehničku ispravnost zrakoplova e, ne govorimo koliko vrata za slučaju nužde bi zakupov trebalo biti, to prepuštamo tehničarima. Ono što bismo trebali reći tu jest da treba postojati dovoljno izlaza u slučaju nužde i isto to bismo trebali napraviti kada se radi o bespilotnim da dakle iznesemo nekoliko neophodnih zahtjeva e, u aneksu i nekoliko e, postupovnih pravila kao što to i činimo u drugim sličnim područjima. I znam da je lako težiti tome da se detaljna pravila izrade jer trenutno ne postoji zasu ali molim vas ostavite nam vrijeme da ih izradimo i dajte nam sada samo glavne smjernice. Jer će inače ova tehnologija se promijeniti u budućnosti i mi ćemo onda e, biti zatočeni sa ovim pravilima koje nećemo moći primjenjivati. Nekoliko završnih primjedbi. Naš je utisak, a mislim da ova jutrošnja rasprava to i pokazuje, ta da ovo nije izuzetno kontroverzan komad zakonodavstva, da postoji velik konsenzus o mnogim aspektima i mislim naravno doći će do izmjena i amandmana, ali mislim da ovaj uredbi imamo mnoštvo prijedloga za poboljšanje zakupovnog sektora, da je to ono na što čeka industrija E, kako bismo zatim mogli krenuti sa detaljnim pravilima i mi se nadamo da ćemo moći dosta brzo usvojiti ovu uredbu što bi nam zatim dopustilo da krenemo sa provedbom i sa detaljnim pravilima i primjerice da usvojimo detaljnija pravila što se tiče sigurnosti bespilotnih letjelica. Evo gospodine predsjedniče, to je sve što sam htio reći u ovom trenutku i hvala vam lijepa na ovom zanimljivom prijepodnevu. Puno hvala. Prije nego što dam riječ izvjestitelju, želim se ispraviti. Ovaj e, sporazum je sklopljen 2010. znači prije šest godina, a ne deset, tako da se ispričavam. A sada Marija Žan Marinesku ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedajući. Nekoliko komentara vezano uz nacionalna tijela, na suprot nadležnih tijela i vezano uz sam naziv. Mislim da moramo uzeti u obzir izvješće gospođe Foster o kojem je glasao parlament na temu dronova, bespilotnih letjelica, ali također moramo uzeti u obzir izvješće o modifikaciji EASE o kojem je parlament glasao prije tri godine i to je bio zakonodavno izvješće koje je vijeće e, blokiralo mi smo glasali samo je, izglasali samo jedno nacionalno tijelo, a ne više njih, te smo zamijenili naziv sa EA. Zbog čega? Razlozi za to. E, za mene zrakoplovstvo znači sigurnost. Ne postoji zrakoplovstvo bez sigurnosti. Mislim da ne moramo posebno naglašavati za sigurnost dakle Europska agencija za e, sigurnost zračnog prometa. Što se tiče nacionalnih tijela, mi smo nametnuli drugo tijelo 2009. godine kada smo kroz SES e uredbu osnovali nacionalna e, nadzorna, tijela za nadzor. I mislim da možemo doći do zaključka da nam sada je potrebno samo jedno tijelo iz niza razloga, proračuna i tako dalje. Što se tiče e, poveznice između socijalnih e, uvjeta i sigurnosti, ja sam unio u uredbu amandman u tom smislu i smatram da je to dovoljno. Što se tiče aerodroma, da, dakle postoji izuzeci vezano uz manje zračne luke, ali većina zračnih luka će biti obuhvaćena e, što se tiče eurokontrola, naknada, sukoba interesa. Mm, osobno mislim da u ovom trenutku možemo razgovarati o sukobu interesa, jer eurocontrol dobiva sredstva iz rutnih naknada, a istovremeno djeluje kao tijelo za nadzor, odnosno procjenjivanje rezultata, odnosno tijelo koje odlučuje upravo o tim rutnim naknadama. Ovaj problem se u uredbi rješava uredbom koju smo izglasali, koju smo izglasali prije tri godine, gdje smo rekli da tijelo za reviziju rezultata bi trebalo biti neovisno europsko tijelo. Dakle, unio sam i amandman kojim odvajamo, razdvajamo, odnosno pojašnjavamo nadležnosti kako ne bi došlo do udvostručavanja nadležnosti između eurokontrola s jedne strane i EASA s druge strane. I mislim također da je to dovoljno. Još jednom zahvaljujem vam na svim vašim komentarima. Svakako uzet ću ih u obzir u mojim amandmanima. Zahvaljujem stručnjacima koji su bili s nama ovdje i predsjedavajući ukoliko imamo vremena mogu li postaviti jedno pitanje našim stručnjacima. Imamo još devet minuta na raspolaganju, a moje pitanje će trebati vrlo kratki odgovor. Jeste li, dakle moje pitanje, jeste li zadovoljni s kategorijama koje se predlažu e, u tehničkom mišljenju za jasu i što mislite od dvije kategorije, bezopasna, koja će se temeljiti na testovima i jasnim kriterijima i svim drugim kategorijama. Zahvaljujem. Tko želi odgovoriti? Kao što sam pojasnio, naša temeljna zabrinutost vezana je za otvorenu kategoriju, tako da bih rekao da bismo željeli imati bezopasnu kategoriju koja se bavi drugim igračkama, drugim područjima i kategoriju koja, koja je integrirana sa zrakoplovstvom, te stoga se na nju primjenjuju sva pravila vezana uz rizik, a bit će proporcionalna tom riziku. Otvorena kategorija kako i sada zamišljenja, naravno rečeno je da konačni detalji nisu objavljeni od strane ASE, ali u ovom trenutku ta otvorena kategorija kako je zamišljena e, izgleda nam riskantna. Dakle, da predstavlja puno veće rizike od onoga e, što se tvrdi. Dobro, puno hvala. Time je ova rasprava završena. Rok za podnošenje amandmana je 8. lipanj u 12 sati. Zahvaljujem se našim predavačima izlagateljima i nadam se da je ova rasprava bila i vama zanimljiva, a sada slijedi iduća točka dnevnog reda. So we have to continue. Please take the seat Molim vas, kolege, sjednite ili napustite prostoriju. Sada slijedi deveta točka dnevnog reda, a to je bolja povezanost i dostupnost prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi. Molim vas, napustite prostoriju ili e, sjednite na svoja mjesta. Ovoga molim vas recite da to vrijedi i za e, komisiju. Moramo nastaviti s našom raspravom. So, noch einmal. Die Verbesserung der... Znači, još jedan puta iduća točka dnevnog reda, bolja povezanost i dostupnost prometne infrastrukture u srednjoj istočnoj Europi, a izvjestitelj je Tomas Piotr Poreba i njemu dajem riječ. Panie przewodniczący, szanowni państwo, e, bardzo... Zahvaljujem vam, dragi kolege. Zadovoljstvo mi je što danas imamo mogućnost raspravljati o mom nacrtu izvješća koji se tiče načina na koji možemo poboljšati povezanost i dostupnost prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi. Smatram da je to jedan od ključnih elemenata Europskog politike, politike prometa ili bi trebao biti ključni element ove politike e, za budućnost i nastojat ću vam predstaviti razloge kojima ću potkrijepiti ovu svoju tvrdnju. Mislim da danas možemo stvrditi da zahvaljujući onome što to smo odlučili vezano uz te e, prometne e, mreže i instrument za povezivanje Europe, temeljnih stupova za integraciju e, politike prometne infrastrukture do 2020. godine je nešto što smo dobro odlučili, što smo pokrenuli i sada je upravo pravi trenutak za raspravu o važnim pitanjima, posebice kada e, razmatramo izazove koji se tiču poboljšanja povezanosti u državama članicama, posebice u državama članicama koje se nalaze u srednjoj istočnoj Europi. A to bi uključilo Poljsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Republiku Češku, Slovačku, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Rumunsku i Bugarsku. Dakle, nekoliko riječi o glavnim problemima s kojima se susrećemo kada govorimo o povezanosti u srednjoj istočnoj Europi. Vjerujem da je jedan od glavnih problema nedostatak kohezije sa stanovi, gospodarskog, socijalnog i teritorijalnog stanovištva. Investicije i projekti koji imaju za cilj poboljšati povezanost ovog područja srednje i istočne Europe od iznimne su važnosti. Ovdje govorim o e, projektima iz sfere transporta koji bi trebali osigurati konkurentnost i także znacząco wpłynie na... Trebali bi dakle poboljšati svakako poboljšati konkurentnost i privući ulaganja u ove ovaj dio Europe. S druge strane, to bi trebalo stvoriti mogućnosti za bolju, bolje gospodarski i socijalne razvoje ovog dijela Europe na koji način bi trebali razumjeti bolju povezanost ovog dijela Europe? Bolja dostupnost, bolja povezanost ovog dijela Europe, uključujući željeznički promet, cestovni promet i zračni promet, trebalo bi predstavljati jedan od temelja koji bi nam trebao omogućiti bolju zaštitu naših istočnih granica Europske unije i u tom smislu cijele Europe. Promet e, pripada takozvanoj kritičnoj infrastrukturi, a kritična infrastruktura sastavni je jedan je od temelja koji jamči sigurnost svake zemlje. Kada gledamo istočne sukobe e, i glavne prometne rute između istoka između e, sjevera i juga, sve to dobiva na dodatnoj važnosti u današnjem kontekstu. Mislim da ulaganja u ovu vrstu infrastrukture bi trebala donijeti, pridonijeti većoj sigurnosti za srednju i istočnu Europu. I upravo stoga u svom izvješću sam se usredotočio, želio sam se usredotočiti i naglasiti potrebu veće e, učinkovitosti prometnih e, veza između pojedinih regija u istočnom dijelu Europe. Veći broj istočnih regija mogao bi postati sastavni dio TNT mreža. To bi stvorilo veće mogućnosti za radna mjesta i, mjesta i gospodarski razvoj u istočnoj Europi. Ovi koraci su od iznimne važnosti i vidimo ih u projektima kao što su Rail Baltica projektu. I stoga ovdje pozdravljam e, napore koje su uložile države članice i Europska komisija. Doista cijenimo odlučnost nove polske vlade koja smatra e, da je Rail Baltica jedan od ključnih prometnih projekata koji treba implementirati u nadolazećem razdoblju. Trebali bi svakako učiniti više. Kako bi u biti e, kapitalizirali ono što je već do sada učinjeno. U tijeku su rasprave, govorimo o Europskom parlamentu, nacionalnim parlamentima, Europskoj komisiji. Via Karpatija, to je projekt o kojem ovdje govorim, koji počinje sa Litvom i e, spušta se dakle sve do Grčke. Dakle, E, to je vrsta projekta koji ne samo da će dovesti do većeg gospodarskog razvoja istočne Europe, Poljske, Bugarske, Baltičkih zemalja, već je jedan od ovih e, od prometnih e, projekata koji bi mogao dovesti do bolje i veće sigurnosti istočne granice Europske unije i u biti cijele Europe ulaganje u cestovnu infrastrukturu zahtjeva sredstva. Vjerujem da države članice u srednjoj i istočnoj Europi i Europska komisija bi trebale učiniti više kako bi bolje koordinirale sve e, financijske odluke koje se donose u tom pogledu. Cilj je jamčiti potpunu usklađenost svih djelovanja bez obzira na to govorimo li o cestovnom, željezničkom ili pomorskom prometu. Ono što je vrlo važno je tražiti sinergije. Vrlo je važno iskoristiti sve sinergije u financiranju, primjerice, sinergije između instrumenta za povezivanje Europe, Europske banke za obnovu i razvoj, zatim Europske investicijske banke, ali ne samo njih. To vrijedi dakle i za pravovremeno korište, pravodobno korištenje fondova koji su dostupni u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja. Mislim da bi to nam svakako pomoglo u boljoj provedbi svih projekata i sektora prometa u ovom dijelu Europe. Makroregionalna suradnja je također ključna, posebice ona koja koristi e, mehanizme, inovativne mehanizme upravljanja. Kao rezultat toga problemi koji su vezani uz e, politiku, regionalnu politiku koje se ne mogu riješiti pojedinačno stranih država članica mogli bi se riješiti zajednički. Sve iskustva koje smo prikupili vezano uz strategije koje se tiču Baltika, Dunavske regije, Jadransko-jonske e, regije mogu se iskoristiti za e, buduću strategiju za Karpate, Karpatsku regiju. A Via Karpatija projekt bi svakako predstavljao okosnicu ove buduće strategije. Kada govorimo o različitim vrstama prometa, vodnog prometa, cestovnog prometa, zračnog prometa u srednjoj i Europi, Naše izvješće bi se svakako trebalo usredotočiti na potrebu promicanja intermodalnosti, intermodalnosti kroz čvorišta, ali i u lukama. Vrlo je važno učiniti više kada govorimo o povezivanju e, prometa putnika i roba. Jasno je e, odnosno povezivanju, jačanju e, putničkog prometa željezničom. E, potrebne su nam željeznice koje funkcioniraju u ovom dijelu Europe. Čini se da države istočne e, srednje istočne Europe trebaju razumjeti ovu potrebu i trebaju raditi na poboljšanju situacije u ovom sektoru. odgovarajući razvoj istočne i srednje Europe neće biti moguć bez odgovarajućih ulaganja u tom pogledu. I još nešto što sam želio naglasiti u mom izvješću, nam se da ćete to pozdraviti, jest potrebe iskorištavanja potencijala srednje istočne Europe kada govorimo o prometu unutarnjim vodnim plovnim putevima, pogotovo kada govorimo o Dunavu, države članice bi trebale osigurati bolju plovidbenost Dunavom. Postoji druge rijeke u ovoj regiji koje, čiji se potencijal nije u potpunosti razvio niti iskoristio. Primjerice Odra, Dunav, kanal koji bi se mogao izgraditi između ove dvije rijeke. dakle, tu bi sudjelovale tri države članice, Poljska, Austrija i Republika Češka. Osigurao bi takav projekt dobrobit za regiju. Možemo učiniti i više, pogotovo kada govorimo o pomorskim lukama na Baltiku i na Crnom moru, posebice kada govorimo o aspektu energetike i sigurnosti energetske, opskrbe. U izvješću spominjem i još pitanja. Podvodne e, instalacije ne bi trebale onemogućavati, odnosno predstavljati barijeru prepreku kada govorimo o zahtjevima prilazu luka. Tu pogotovo govorim o projektu Sjevernog toka, Nord Stream, koji ne ide uvijek na dobrobit, pogotovo kada govorimo o pristupu lukama sjevernim lukama. Dragi kolege, kao izvjestite želim vam e, reći da sam otvoren za bilo kakve prijedloge i dodatne rasprave o ovom izvješću. Vjerujem da je povezanost e, srednje i istočne Europe od iznimne važnosti i nadam se da ću od vas čuti više komentara i prijedloga. Nadam se da ćemo surađivati pod jednim načelom ovo izvješće, ovaj tekst trebao bi postati tekst u kojem ćemo nastojati uključiti strateške smjernice koje će nam u budućnosti pomoći kako bi bolje razvili infrastrukturu u ovoj regiji, kako bi unaprijedili povezanost i dostupnost u srednjoj i istočnoj Europi. Želio bih u izvješću uključiti određene odredbe na temelju kojih ćemo mi, Europsko, e, na, kojim, na temelju kojih ćemo mi, vijeće i komisija bolje surađivati u budućnosti na svim e, projektima iz sektora prometa koji bi trebali osigurati dobrobit i, i pozitivna rješenja za ovaj dio Europe. To je ključno jer ovdje ne govorimo samo o povezanosti, prometnoj povezanosti i dostupnosti, ne govorimo samo o e, premoštavanju jaza, između e, pojedinačnih država članica. Ne govorimo ovdje samo o ubrzavanju gospodarskog razvoda istočne i srednje Europe, već u prvom redu ovdje govorimo o poboljšanju sigurnosti e, cijele Europe. Vjerujem da učinkovitne prometne veze, bilo vodne veze, željezničke veze ili cestovne veze u srednjoj istočnoj Europi predstavljaju mogućnost za poboljšanje osjećaja sigurnosti i zaštite ne samo stanovnika ovog dijela Europe, već cijele Europske unije. a to je nešto što bi trebalo postati glavnom linijom vodiljom ili porukom koju bi ovaj tekst trebao odaslati. Nadam se da ćete se složiti s ovim mojim prijedlogom i kao što sam rekao, veselim se naše dalje suradnje na ovom tekstu. Zahvaljujem na pažnji. I svakako e, ćemo zajedno o ovom pitanju. Puno hvala. A sada riječ ima Andro Deli. Hvala na riječi. Kao prvo želim pozdraviti svojeg kolegu i njegovo izvješće koje je odlična polaznica i hvala što je najavio e, da će biti otvoren po pitanju amandmana. Ono što jako pozdravljamo i od strane EPP-a je da je na dnevni red uvršten ovakav prijedlog u okviru izvješća i nadamo se da će to biti dodatni poticaj prije svega Europskoj komisiji po pitanju daljnjeg rada na ovome području. Što se tiče samog teksta, mm, pozdravljam da e, se u izvješću naglašava horizontalna usmjerenost i da se taj e, vid naglašava, zatim e, jačanje linije prema jugu i prije svega istočne granice članica da se to naglašava u okviru e, Via Karpatije. Važno je naglasiti, a to ste već spomenuli, su istočne granice i to je e, konektivnost e, istočne mreže. Ona ima vrlo velikog utjecaja na susjedne zemlje primjerice na zemlje bliskog, e, na zemlje e, istočnog partnerstva, primjerice Belorus ili na e, zemlje kandidatkinje na Balkanu a znamo s koliko je Europska unija problema suočena na svojim granicama prije svega što se tiče razvijanja infrastrukture, razvijanja mreže i mislim da će sve ovo imati pozitivnog utjecaja na ove spomenute države i na njihove ekonomije, što je naravno faktor političke stabilnosti u ovim državama. Naravno da postoje još ideje i primjedbe na koji način možemo i dalje očvrstiti ovaj tekst. Tu prije svega mislim na infrastrukturne projekte i njihove mehanizme i e, detalje. Jučer smo naime od e, gospođe povjerenice e, čuli što se tiče e, država korisnica kohezijskog fonda, da tu još e, imamo lekcije za odraditi, da imamo što naučiti. No te primjedbe e, ćemo naravno podastreti u okviru amandmana i zato računamo na vašu otvorenost, gospodine izvjestitelju. Puno hvala. Hvala. A sada Klaudija Tapadeli, izvolite, imate riječ.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 se raspravlja u odboru za promet Europskog parlamenta. Naravno, mi čekamo i na reakciju komisije na ovo izvješće. Sve u svemu, tu nalazimo sve važne aspekte za razvoj infrastrukture i to na ispravan i uravnotežen način se spominje upravo to pitanje infrastrukture. Ukazuje se isto tako i na nedostatke, ali isto tako i na mogućnosti poboljšanja. Što se tiče prioritete zemalja u srednjoj i istočnoj Europi, oni, one jako ovise o interkonektivnosti i interoperabilnosti prometnih puteva među sobom, ali su tako i o povezivanju tih zemalja sa zemljama Zapadne Europe. Osim toga trebamo razmišljati isto tako i o razvojnim planovima koje postoje u tim državama i o okolišnim standardima koje postoje na razini Europske unije. Ja mislim da europske institucije i nacionalna nadležna tijela trebaju bolje surađivati. Što se tiče transeuropskih prometnih mreža, tu treba poboljšati suradnju. A sve na temelju samih mogućnosti država članica. Makroregionalne strategije mogu predstaviti instrumente za e, koherentnost i mogu biti platforme za razmjenu know-howa, ali one ovise o pojedinim proračunima e, sudionika u tim strategijama i bez njihovog doprinosa ne možemo provesti te strategije. Što se tiče multimodalnosti, e, ona se može koristiti za razvoj pojedinih regija i može dovesti do e, povezivanja unutarnjih vodenih puteva i željeznica. Postoje i komercijalni aspekti, ali i poboljšanje mogućnosti prijevoza mogu imati i pozitivan odazna na okoliš. No, državama članicama je potrebna fleksibilnost, to želim naglasiti. Potrebna je fleksibilnost kako bi se donijele odluke o tim različitim modalnim kombinacijama i kako bi se vidjelo kojom brzinom se može prijeći s jedne vrste prijevoza na drugi. Isto tako države članice imaju obvezu da unutarnje vodene puteve održavaju. Što se tiče Dunava, to je jedna od najvažnijih rijeka na tom području. Treba reći da postoje zaključci iz 2012. godine i zaključci iz 2014. godine koje su iznele e, države koje se nalaze na Dunavu, a isto tako imamo i zaključke iz Rotterdama. I ja mislim da ćemo imati sada još veću odgovornost nakon tih zaključaka, zato što Dunav predstavlja dobar način da se poveže E, istok i zapad našeg kontinenta i to može imati i vrlo e, važan gospodarski značaj. Dugoročno gledano korištenje Dunava te utjecanje u Crno more Dunava može dovesti i do razvoja luke u Konstanci i da ta luka može također i doprinijeti razvoju luke Rotterdam, da to može predstaviti jednu vrstu e, povezivanja istoka zapada Europe i sjevera i istoka Europe, a to može zatim biti i e, dobro polazište da se povežemo sa ostatkom e, svijeta. Postoje dakle ti unutarnji plovni putovi putem Dunava sve do istoka Europe. Što se tiče pristupačnosti i dostupnosti europskih fondova, tu su nam potrebna, potrebni dodatni financijski instrumenti, njih moramo pronaći i trebamo imati javno-privatna partnerstva. Što se tiče poglavlja o financiranju, tu još imamo nekih problema jer nam nedostaje iskustvo što se događa kada nekoliko dionika se trebaju udružiti. Primjerice, e, europski financijski instrumente trebamo udružiti sa drugim financijskim instrumentima, ali Europska unija bi trebala pripaziti da putem know a isto tako podrži zemlje srednje i istočne Europe kako bi se mogle bolje iskoristiti sve te financijske mogućnosti. Vrlo je važno da se postupak vezan uz izdaju dozvola za razvoj infrastrukturnih projekata pojednostavi. E, to pojednostavljenje je hitno potrebno zato što su ti postupci do sad bili vrlo dugotrajni, a često e, su imali slabog izgleda za uspjeh. To ovisi o pojedinim državama, ali možda bismo trebali iskoristiti ovo izvješće i kako bismo govorili o pravnoj stečevini Europske unije, kako bismo vidjeli ne bi li se pravna stečevina možda mogla prilagoditi onome što nam trenutno treba. Imamo vanjsko-političke i unutarno političke aspekte, ali osim toga je svakako potrebno i primjereno da vidimo kako možemo europske države članice povezati sa susjednim državama Europske unije. To bi se povinno odrazilo na trgovinske odnose s tim državama. U izvješću govorimo o boljoj povezanosti sa zemljama Zapadnog Balkana i sa Ukrajinom. Ja naravno podržavam ta dva prijedloga, ali ja imam još jedan dodatni prijedlog. Povezanost europske transportne mreže sa Kafkaza pa sve do Azije kako bismo pojačali razmenu razmjenu robe sve do Kine. To bi bila alternativa dosadašnjih prometnih puteva, a ti putevi kad kad prolaze kroz države gdje se nameću sankcije države Europske unije. Dakle, energetska politika i vanjska politika e, se trebaju bolje uskladiti. Promet je od odlučujuće važnosti i za turizam. Na to sam već više puta ukazala, a turizam je od životne važnosti, da tako kažem, za neke države u Europi. Postoje infrastrukturne mreže koje više koriste same industrije ili koje koristi sama ekonomija za otvaranje novih tvornica, ali na sličan način mene zanima kako bi se europske prometne mreže mogle koristiti da razvijemo određena područja što se tiče industrije. Još samo jednu minutu. Često poduzeća žele pristići do tih država srednje istočne Europe, često i turisti žele pristići do određenih mjesta, ali ne postoji dobra povezanost s tim regijama i često e, putnici moraju više puta mijenjati način prijevoza zato što upravo ne postoji ta interkonektivnost. Što se tiče šengenskog prostora, u ovom izvješću puno govorimo o infrastrukturi, ali infrastruktura je sam temelj europske modalnosti. No, nažalost, postoje i neke države koje sada uvode prepreke, zidove, umjesto da ih ukinu. Rumunska i Bugarska već dugo vremena ispunjavaju sve tehničke zahtjeve. Govornik je prekinut. Ako ćete predugo govoriti, nećemo imati dosta vremena za ostale. Moramo se koncentrirati na izvješće, moramo se koncentrirati na E, važna pitanja, ne možemo se sad baviti cijelom problematikom, jer neće svi onda dobiti riječ. U redu. Moram reći da je ovo bilo u vezi s izvješćem. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni, i stoga vas molim da mi date da isretno nešto kažemo u izvješću. Zaključno, želim reći da se nadam da će i komisija nam dati povratne informacije na ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Komisija mora polaziti od trenutne stvarne situacije i možda bi trebala izraditi i odgovarajuću strategiju za e, opremu infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi, a to treba uklopiti u strategiju transeuropskih prometnih mreža bez takve strategije i bez odgovarajuće financijske podrške nećemo na razini Europske unije uspjeti postići e, ravnotežu u e, prometnoj infrastrukturi i povezati istok i zapad. Nažalost, e, ovo, e, sada moram reći da se moramo ograničiti na pet minuta, e, inače nećemo imati dovoljno vremena. Idući je gospodin Pavel Velička. Mogu li ja možda, molim vas, iznimno nešto prije toga reći? Samo jedna kratka napomena što se tiče Dunava. Dunav je spomenut u zadnjem mandatu e, se Dunav e, spominjao kao poveznica između Atlantika i Crnog mora i mislim da je predlog kanala vrlo zanimljiv i ne bismo trebali e, zaboraviti na tu ideju, To bi možda trebalo učiniti studiju izvedivosti. U redu, hvala, a sada gospodin Pavel, izvolite. Hvala. Ispričavam se, nisam bio ovdje u trenutku kada je izvjestitelj to iznosio, ali danas moram biti na tri mjesta istovremeno. Što se tiče izvješća Moram priznati na samom početku da nisam baš jako za izvješća s kojim se sredotočujemo na jedan dio Europske unije. Meni bi uvijek bilo draže da se bavimo tim problemima tako što naglašavamo razne dijelove Europe ako treba, ali evo poštujem to što je donesena ta odluka i što sada imamo nacrt izvješća za srednju i istočnu Europu. Postoji čitav niz dobro utemeljenih e, argumenata ovdje, ali ja isto tako želim reći da je na području Zapadne Europe, kada već sada dijelimo Europu na pojedine regije, imamo činjenicu da e, europske zemlje nisu uvijek korisno i učinkovito uspjeli iskoristiti europsko financiranje. Iz čitavog niza razloga, nepripremljeno e, projektiranje, studija učinka na okoliš i tako dalje i mislim da smo mogli iskoristiti više europskog financiranja. To je jedna primjedba koju želim iznijeti. Druga primjedba. Ne vidim e, dovoljno naglaska u ovom nacrtu na pitanja vezano uz zaštitu i sigurnost. To je nešto što ću ja pokušati popraviti pomoću mojih amandmana. Kao treće, ovo je, svačam, izvješće o srednjoj i istočnoj Europi, ali čini mi se da se tu prije svega govori o istočnoj Europi, o baltičkim zemljama, o Poljskoj, o granici Europske unije sa istokom i o balkanskim zemljama, da tu malo nedostaje srednje Europe. Iako pogledamo i naglasak koji se prilaže na smjer e, sjever-jug, istok-zapad, dakle mislim da e, trebamo to još poboljšati. Još nešto želim reći, a gospođa Bulc je jučer govorila o kombiniranom financiranju. Možda imamo različita razmišljanja o tome, ali izve se govori o sinergiji između financijskih instrumenta, ja ne bih samo rekao sinergije. To, ne to znači dakle da se ne pobijaju jedno drugo, već bi trebalo zapravo djelovati komplementarno. I sigurno sam da se na to zapravo trebamo se dotočiti. Ja razumijem da je izvjestitelj usredotočen na cestovni promet, ali tu isto tako primjećujem određenu neravnotežu, jak naglasak na cestovni promet, malo manje na željeznički promet. Mislim da je izvjestitelj navjerojatno htio iznijeti argument da razvoj cestovne infrastrukture je bitan ako ništa drugo, kružni tokovi oko gradova i tako dalje, iako naravno postoje razmišljanja o okolišu, ali mislim da bismo trebali u ovom izvješću postići ravnotežu između različitih vrsta prijevoza. Što se tiče financiranja, izvještaj govori o pravednoj, pravednom natjecanju, govori o sustavu cestarina, ali govori o tome da treba poštivati različite države članice. Ono što mene tu zanima je da možda ponovno uvedemo ili da malo promislimo o europskom sustavu naplate cestarina. Ne govorimo ovdje trenutno o eurovinjetama, kako god to nazvali, ipak mislim da bih to predložio da na malo više integriraniji način to uključimo u naše razmišljanje nego što smo tičili do sad. Evo, gospodine predsjedavajući, privršu sada e, moju intervenciju u kraju. Neću znati sve ono što ću spomenuti u svojim amandmanima, ali htio sam ukazati na te neravnoteže i vjerojatno vas neće začuditi što, ću mm, unijeti neke elemente. Mislim, kada govorimo o srednjoj Europi, onda se to govori o Republici Češkoj, a ne navode se nikakvi ključni elementi. Mislim, spominje se Dunav, spominje se Baltička zemlja, ne spominje se recimo Alba, niti bilo koji drugi srednjoeuropski koridor. Dakle, sve u ja mislim da je ovo dobra teme za danju suradnju. Ja nemam velikih poteškoća, ja ću ponijeti amandmane s namjerom da to malo više ravnotežim, da više stavim naglasak na financiranje, na zaštitu i sigurnost, na komplementarnost, na sustave naplate cestarina, i znači nekoliko kritičnih primjedbi, ali svakako sam spreman surađivati sa izvjestem kako bi ovo postao dobar dokument koji svi možemo potpisati. No, hvala. Idući govornik je gospodin Davor Škrlec. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. <clears throat> E, prvo bih se zahvalio kolegi Porebi na pripremljenom izvješću. E, smatram da je tema o kojem koja je zapravo e, nacrt izvješća jako važna zbog toga što još uvijek postoji velika razlika u transportnom sustavu između razvijenih zemalja Europske unije i zemalja koje se nalaze u ovom dijelu središnje i istočne Europe i da to mora biti u jednostavnom fokusu našeg rada e, i u ovom odboru, ali i u drugim odborima koji zapravo e, slijede, odnosno prate e, financiranje politike razvoja, odnosno kohezijske politike tih država članica. Smatram da je jako važno što je kolega spomenuo da je nedostatak investicija u željeznice. E, mislim da smo svakodnevno svjedoci toga da e, taj nedostatak e, uzrokuje ne samo probleme u transportu roba, nego uzrokuje i probleme u transportu putnika, ali isto tako da ne doprinosi onome što je zapravo i cilj E, transportne politike Europske unije do 2030. godine, a to je i da e, smanjimo emisije e, CO2 iz transportnog sektora. Naglašavam kako treba podsjetiti stalno ostvarivanje sinergije između fondova koji su na raspolaganju državama članicama i to kroz pravilnu primjenu uvjeta i kriterija koji su definirani postojećim uredbama za razvoj TNT mreže i Connection European Facility kako bi se europski novac koristio na efektivan način na inovativne i dugoročno održive projekte. E, međutim, cilj je ostvariti bolju povezanost i pristupačnost prometne infrastrukture regijama, ali pritom ne smijemo zanemariti da imamo još neke druge e, ciljeve e, koji su vezani uz ključne politike Europske unije, a to je smanjenje onečišćenja zraka, smanjenje emisije stakleničkih plinova, povećanje sigurnosti prometa i naravno ako gledamo u kontekstu jedno, i, e, da što prije postignemo jednoliko razvijenost Europske unije i posljednje dodane europske vrijednosti ulaganjem u transportnu mrežu. E, slažem se također za potrebom harmonizacije korištenja istih standarda u transportu u regiji kako bi se povezale regije države članice jer trenutačno imamo puno primjera nedostataka prekograničnih poveznica gdje bi upravo investicije u takve prekogranične veze puno efikasnije i jeftinije zapravo povezali države članice. E, smatram da je jako važno što ste spomenuli u svom izvješću, nastoj izvješća i multimodalni transport u lukama, unutarnjih plovnih puteva, jer je on ključan za razvoj njihovog gospodarskog potencijala, ali i za cijeli regionalni razvoj na koje se te luke zajedno sa odgovarajućim željezničkom mrežom i naslanjaju. E, također Zahvaljujem kolegi Porebi što je istaknuo da je za bolje povezivanje potrebna, potrebno promicati makroregionalni pristup kao jedan od najboljih razina za transportno povezivanje Europske unije, te da osim postojeće Dunavske, Baltičke i Jadransko-Jonske makroregije svakako trebamo imati na umu i Alpsku makroregiju koja je trenutno bila i na razmatranju u nekoliko naših odbora. E, na kraju da ne dužim previše, e, trebamo ustrajati na održavanju postojeće infrastrukture, ali u tom e, je potrebno naglasiti transparentnost i dostojnost u primjeni europskog zakonodavstva o okolišu, pogotovo onih kao što su recimo strateška procjena utjecaja na okoliš, Natura 2000 e, direktiva o staništima i tako dalje. Hvala lijepa. Hvala, a sada gospođa Lukaševska, izvolite. Przewodniczący, gratuluje panu posłowi sprawozdania z inicjatywy własnej. Jak wiemy, nie jest to... Hvala. zahvaljujem. Čestitam kolegi na izvješću. Dakle, ovdje se naglasak stavlja na specifične probleme, povezanost u ovom smislu, povezanost u srednjoistočnoj Europi. Znamo da E, infrastruktura je u središtu razvoja, ali infrastruktura sama po sebi nije dovoljna za razvijanje određene države. Treba postojati povezanost željeznička, cestovna, morska povezanost i to stvara bolji kontekst za razvoj tvrtki. Ali potreban je e, fiskalni sustav, pravni sustav koji funkcionira Mislim da bi i na to trebalo staviti naglasak. Ali ako e, govorimo o prometu koji uključuje različite države članice Europske unije, znamo da je vrlo važno da vlade ovih država članica priznaju i prepoznaju da su ovi prometni koridori važni za Litvu, Latviju, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, svi zajedno to moraju priznati i prepoznati. Ako međutim u Poljskoj primjerice, vijeme kolega živimo blizu ove Vije Karpatije, ako mi percipiramo da je to samo važno za projekt Vije Karpatije, nećemo imati koriste od toga, odnosno samo za države koje sudjeluju u ovom projektu. Moramo dakle i na taj način sagledati stvari kada govorimo o kompatibilnosti. Zatim moram reći da iako je e, da se govorilo prije o tome da se projekt Via Karpatija provodi vrlo usporeno. Naravno, Ukoliko ceste prolaze zonama koje imaju dodatnu vrijednost u smislu zaštite prirode, potrebno je e, pridobiti sve e, potrebne dozvole i naravno da to usporava samo implementaciju projekta. Svi smo upoznati s tim činjenicama, to znaju dakle i građani Europske unije i građani Poljske. Mi, svi bi mi željeli da e, prometna infrastruktura E, i projekti koji se tiču prometne infrastrukture se realiziraju što je moguće kraćem vremenskom roku, ali to nije uvijek moguće, nije uvijek jednostavno, pogotovo ovdje dakle govorimo o projektu Via Karpatija. I u ovom slučaju upravo je bilo dakle kašnja zbog potrebe ishodovanja svih potrebnih dozvola vezano za zaštitu okoliša. I stoga naglašavam da je važno da polska vlada lobira da tako kažemo, odnosno da se uskladi i dogovori sa svim drugim državama kroz koje prolazi dakle Via Karpatija e, o važnosti ovoga koridora. A što se tiče ubrzavanja e, realizacije, ubrzavanja ulaganja u cilju dobivanja financiranja i svih mogućih izvora financiranja, mi moramo svakako podržati ovaj e, pristup jer je vrlo e, vrlo važna potpora Europske komisije koja se bavi, prati realizaciju ovakvih projekata Zatim se govorilo o makroregionalnim strategijama i na ovoj razini posebice što se tiče Karpata, ja već šest godina sam zastupnica Europskog parlamenta i u nekoliko navrata sam e, se dotakla ovih pitanja, mi nama je jasno da postoje ograničenja. Potrebno je na jasan e, e, i pošten način informirati naše birače da dodatna strategija ne znači nužno dodatna EU e sredstva, kao što to čine određeni zastupnici. Strategija znači bolji pristup postojećim resursima, to znači veću kompatibilnost među različitim strategijama različitih država članica. Dakle, svi koridori su od iznimne važnosti, da kako, ali ako postoji kvalitetna infrastruktura, oni su od važnosti. Međutim, ukoliko ne postoji kvalitetan pravni sustav, fiskalni sustav, to neće samo po sebi dovesti do razvoja. Pitanje same sigurnosti e, koje naglasi izvjestitelj i to je vrlo važno. Slažem se s prethodnim govornicima koji su ustvrdili E, da je to od iznimne važnosti. I zaključit ću, e, nije dovoljno naglašen željeznički sektor koji je od iznimne važnosti budući da ima učinka na okoliš, ali i na cestovne infrastrukture. Zahvaljujem i još jednom čestitam. Puno hvala. Ja sam se također javio za riječ. Dvije stvari želim reći. Dunav već 30 godina. Prije 30 godina to je bio najveći san u Europi, tada je još postala željezna zavjesa da od Rotterdama do Crnog mora možete e, stići bez prekida i e, socijaldemokratski ministar je nakon toga rekao to je bila najveća glupost. Zašto? 80% unutarnjih plovnih puteva Mm, se odvija kroz Rajnu, preko Rajne i e, to je odvijek bilo tako. I u Bavarskoj je e, dugo bilo tako, no čak i bavarska vlada, jedina koja se zalaže za Dunav, je odustala od toga prošle godine. U Austriji mislim da to nije izvedivo, e, jer Dunavom se može ploviti, ali ne sve veliki brodovi. Znači, brodovi se moraju prilagoditi, a ne obratno jer e, prognoze e, kada bi e, ostvarili samo 10%, to bi bio veliki napredak to bi bila velika katastrofa, a učinkovitost nije bila na razini. Zato moramo vidjeti kamo ćemo investirati jer sredstva su ograničena. Zatim druga stvar koju sam htio reći, to je pozitivan primjer zato što je rečeno da nedostaje suradnje. Sada su se zemlje udružile, Poljska, Slovačka, Mađarska, Hrvatska i Slovenija i e, te zemlje žele e, izgraditi Ember e, željeznički koridor do Kopra. To je jedan primjer, znači od Baltičkog mora direktno do Jadrana. To je predivan primjer to je trasa koja vodi kroz e, sve nove države članice, može se sufinancirati iz sredstava Europske unije i to je ogromna prednost naspram drugih država članica jer e, tamo je udio sufinanciranja puno veći. Znači, te zemlje su se udružile i Europska komisija, ako će se odmah oglasiti, e, bi trebala nešto reći o tome da je to projekt koji ima smisla, jer Time bi e, povezali i sa Rail Balticom ovu trasu do Talina i to bi e, bila predivna mreža. To je primjer koji postoji već na postojećim trasama. Znači ne moramo graditi tunele, nove mostove, možda je potrebno postaviti još koju tračnicu i elektrificirati i to je onda predivan primjer povezanosti. Neće onda samo e, Luka Koper biti povezana jer to je posebna e, luka koja surađuje sa pet drugih luka kao što je i Paolo Costa e, rekao kapetan broda Venecija. On je rekao mi želimo surađivati i to je pet luka iz tri različitih država i to je pravi pozitivan primjer suradnje kojem se ne pridodaje dovoljno pažnje i tu vidimo kakva je suradnja u novim državama članicama i mislim da je to odličan projekt i radovalo bi me ako bi on naišao na potporu i ako bi se to uvrstilo u amandman, jer to je pravi primjer. Tu su se zemlje same udružile i one znaju da je tu leži budućnost i e, da se ovdje kombinira željeznička mreža i plovni putevi. E, time je ova rasprava završena. Ja bih sada dao gospodinu Reuters iz komisije riječ. Izvolite. The commission welcomes the Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo, mi pozdravljamo izvješće Porebe gdje govorimo o izazovima vezano uz dostupnost i povezanost pametne infrastrukture u srednjoj istočnoj Europi. Kao što je rekao gospodin Telička, postoje mnogo izazove za ulaganje na području prometa i ti, ta izazovi su zapravo zajednički svim državama ali ipak tu se govori o specifičnim karakteristikama zemalja Srednje i Istočne Europe gdje infrastruktura obično postoji, ali se ne zadovoljavaju tehnički standardi. Europska unija je jako naporno radila na tome da se uklone ti izazovi prije svega putem kohezijske politike. U trenutnom razdoblju financijskog programiranja mi nudimo još i e, ciljanje rješenja za razvoj infrastrukture, fondovi za e, ulaganja, već isto tako i drugi fondovi koji su odvojeni od kohezijskih fondova i nudimo e, jamstvo za najvišu dodatnu vrijednost, prije svega za prekogranične poveznice, željeznicu i unutarnje plovne puteve. Kao što je gospođa Brenica Buls jučer rekla na saslušanju, uvaženi zastupnici, E, instrument za povezivanje Europe se dosad pokazao jako uspješan. Države članice koje imaju pravo na nacionalnu omotnicu u okviru politike u instrumentu CEF e, su se odazvale na prvi natječaj i za mnoge važne projekte za Europsku uniju su dodijeljena financijska sredstva. I kao što smo rekli, trenutno se provodi evaluacija, ali postoji i više projekata nego što ćemo ih moći prihvatiti, što znači da ćemo opet moći izabrati projekte sa visokom europskom dodatnom vrijednosti. Instrument za povezinu Europe obuhvaća prije svega projekte koje imaju prekogranični aspekt poput e, Rail Baltica i održive načine prometa. A ograničili smo i neke projekte baš na te prekogranične poveznice, to treba uzeti u obzir i pri e, izradi e, idućeg razdoblja 2021. do 2027. i revizije TNT mreže. Koordinacija nacionalnih planova što više je pojačana tako što smo usvojili nove TNT smjernice, a imamo isto tako i koridor osnovne prometne mreže koji su od ključne važnosti da se e, osnovna prometna mreža ostvari. Tu imamo e, Jadransku primjerice regiju imamo istočno, područje istočnog e, sredozemlja, imamo Sjeverno more, Baltičko more. Tu recimo primjerice imamo važan napredak koji je postignut putem koordinacije država članica, a e, strategija za Rajnu i Dunav naravno naglašava važnost e, Dunava. Imamo smjernice TNT-a koje smo pretočili u operativne programe za pojedine koridore. Na taj način možemo imati najučinkovitije dugoročno planiranje, a tu se zapravo radi o tome da postignemo stabilno okruženje, barem dok ne napravimo reviziju 2023. godine. Ovi primjeri pokažu da isto još uvijek imamo neujednačen tretman prema transportnoj infrastrukturi, različitim načinima prijevoza, da kada dodijelimo javna sredstva pridemo u važnost cestovnom prometu. Komisija će stoga i dalje se zalagati za održive načine prijevoza kako bismo bili u potpunosti skladu sa bijelom knjigom o prometu i kako bi ostvarili naše ciljeve o klimatskim promjenama. Nešto što bismo mogli više iskoristiti su nove financijski e, sustavi e, unutar EFSI-a i e, ovi strukturni i ulagački fondovi, kao što ste mogli čuti jučer. A isto tako neki kolege su danas spomenuli, to je zastupnici, da postoji još uvijek uska grla kada se radi o postupku reguliranja, i izdavanja dozvole. To je prije svega tako kod složenih infrastrukturnih projekata i stoga komisija sada traži rješenja kako bismo mogli ukloniti ta uska grla kako bismo e, potaknuli više ulaganja u transportnom sektoru. Mi pozdravljamo izvješće, nadamo se da ćemo moći zajedno surađivati te se vratiti k vama na drugim sastancima koji će biti posvećeni ovom izvješću. Hvala vama, gospodine predsjedniče, hvala zastupnicima. Hvala, gospodine Rajtera. Sada još jedan izvjestitelj ima riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala vam. Želim kao prvo zahvaliti na svim komentarima, svim primjedbama. Kao što sam rekao, ovo je prva prezentacija izvješća i naravno u idućih nekoliko tjedana ćemo mm, surađivati kako bismo pripremili završen nacrt kako bi on mogao biti što bolje usklađen sa vašim očekivanjima moje, ali i vaše mišljenje tu treba biti uključeno. I kao što sam rekao, na ovaj dokument gledam kao strateški dokument za parlament, za vijeće, za komisiju, kako bismo ponajprije mogli definirati neke ciljeve, ciljeve za područje istočne i srednje Europe kada se radi o prometu, a Istodobno bismo mogli predložiti neke nove mehanizme, neka rješenja s kojim bismo mogli poboljšati razvoj prometne infrastrukture u tom dijelu Europe. Hvala gospodinu Deliju. Sada ću ići po pojedinim govornicima. Hvala gospodinu Deliju što je svratio pažnju na e, smjer sjever-jug. Da, imate pravo, ovo je dobar trenutak da redefiniramo smjer u kojem idemo. Hvala gospođi Tapardeu koja je govorila o jednom vrlo važnom pitanju koje treba uključiti u ovom izvješću. Dakle, hvala vam što ste spomenuli to da treba ojačati e, postupke koji su do sad često bile prepreke za ulaganje u, e, u prometnu infrastrukturu. To vrijedi za moju državu, ali i za druge države. Dakle, za neke od država Srednje Istočne Europe. Ja bih mogao ući u razgovor sa gospodinom Tiliškom, ali on je otišao i mislim da me nije čuo kada sam u uvodnom izlaganju jasno rekao da u ovom izvješću imamo zaštitu i sigurnost kao e, najvažniji argumente da ubrzamo razvoj e, prometa u tom dijelu Europe, ali naravno ja ću na njegove komentare gledati kao na konstruktivan doprinos. I svakako se slažem da treba surađivati kako bismo uključili i njegove komentare u izvješće. Gospodin Škrelec, Hvala vam na tome što ste spomenuli koliko su važne makroregionalne strategije i da govorimo o makroregionalnoj suradnji na području razvoja prometa. Da, imate pravo, svaka strategija e, ima dosta dobra iskustva koje možemo izvući iz toga, pa i na području prometa i mislim da se možemo osvrnuti na te strategije, da možemo iskoristiti te strategije i da trebamo iskoristiti ta iskustva koje smo imali. Gospođa Lukačevska. Ja nipošto ne bih ovdje htio raspravljati o internim poljskim temama, Govorim o strategiji Via Karpatija i tu je moje mišljenje dobro poznato. Mislim da smo mogli postići mnogo toga više, ali moram vam reći da da, da se slažem s time da bez suradnje između različitih država na toj ruti Via Karpatija da bez toga će biti, ako ne nemoguće, onda vrlo teško ostvariti taj projekt i vrlo mi je drago što smo u proteklih nekoliko mjeseci i tjedana vidjeli da je ta suradnja sada institucionalizirana. Imali smo izjavu e, koju su potpisali ministri za promet e, svih tih država koji se nalaze na toj ruti Via Karpatija. E, taj sporazum potpisan u Varšavi na inicijativu nove vlade i ministri su potpisali političku izjavu. S time su rekli da je za njih ta ruta e, od glavne važnosti, od strateške važnosti. A sada mislim da je važno krenuti u izgradnju te ceste i u to da poboljšamo suradnju među državama pri izgradnji ceste. Mislim da je važno da postoji politička volja, da je važno pokazati tu volju. Želim zahvaliti gospodinu predsjedniču jer imate pravo, da, suradnja među državama što se tiče luka, a i razvoj e, e, inicijativa je važno pitanje. Dakle, ako poslije država članica, no to treba biti e, u okviru kohezije, to treba biti logično sa europskim politikama i to je onda nešto što će Europski parlament, vijeće, komisija uvijek moći podržati pri realizaciji. Stoga ću u mom izvješću, ako mi dopustite, shvatiti pažnju na to koliko se takve inicijative važne. E, prikazat ću to kao jedan dobar primjer za razvoj prometa u Europskoj uniji. Što se tiče željeznica, treba opet istaknuti da ako smatrate da željeznički promet nije dovoljno istaknut u ovom izvješću, onda možemo o tome raspraviti. Ali morate znati da su za mene željeznice i željeznička infrastruktura ključ za razvoj prometne infrastrukture. Bez dobre, dobre željezničke mreže niti jedna država ne može se razvijati i stvarno sam jako sretan zbog projekta Real Baltica. Taj projekt ima dobre šanse da ga se promiče i da dobro napreduje i mislim da bih u mom izvješću mogao još i više naglasiti te poveznice u željezničkom sektoru. Možda ću to još malo izmijeniti i naglasiti. Hvala vam na današnjem sastanku i hvala vam na tome što ste mi dopustili da imamo u razminu gledišta pri prvom predstavljanju mog nasada izvješća. Dosta sam siguran da ćemo svi zajedno sudjelovati u izradi tog izvješća kako bi ono bilo od strateške važnosti kako bi doprimjelo razvoju prometa u ovom dijelu Europe. Hvala vam. Puno hvala. Rok za podnošenje amandmana je drugi lipanj, 18 sati. Time završavamo prijepodnevni sastanak i nastavljamo u 15 sati. Hvala.